Mes chers collègues, bonjour ou Dragi kolege, dobar dan. Možemo nastaviti s radom. Dakle, naš odbor odlučuje danas i sutra organizirati javno saslušanje o paketu za mobilnost. To je javno saslušanje bit će podijeljeno dva dijela. Danas ćemo se baviti četvrima zakonodavnim prijedlozima koji pokrivaju pitanja unutarnjeg tržišta i socijalnih aspekata, a sutra ćemo analizirati prijedloge koji se tiču cestovnih pristojbi. Unutarnje tržište roba je od ključnog značaja za našu europsku konkurentnost. Potrebno nam je ostvariti održiv, čvrst, stabilan sektor transporta koji će imati dovoljne kapacitete za cestovni transport. Drugi dio bit će posvećen raspravi sa našim dionicima Dakle, cilj svi u nas ovdje nazočnih je da se postaramo da novo zakonodavstvo koje predlaže Europska komisija poboljša život profesionalaca u cestovnom prometu. Mi također trebamo pružiti pomoć svim onima koji su od tog sektora spremni napraviti jak sektor, ali koji mora poštovati pravila na snazi. Stoga, tržišna i socijalna pitanja morat će biti zajednički obrađena kako bismo ostvarili uravnotežene rezultate imajući na umu najveću moguću dodanu vrijednost Europske unije i interese naših sugrađana. Europski parlament ima i imat će ključnu ulogu u tome svemu, u ostvarenju tih ciljeva. Sada uviđam da je taj današnji i sutrašnji doprinos takav da će nam doista omogućiti da oblikujemo to zakonodavstvo. Predlažem da naši, da vam predstavim naše govornike. Sa zadovoljstvom vas pozdravljam. Dobro ste došli. Vi ste dakle naši stručnjaci. To je gospodin Ciper. Vi ste delegat iz Eurokontrola za ceste. Gdje se nalazite? Tu. Dobro došli, dobar dan. Zatim gospođa Bertelo. Vi ste predstavnica nacionalnih e, cestovnih e, prevoznika. Dobrodošli, dobar dan. Gospodin Pario, predsjednik e, Europske federacije za cestovni promet. Dobar dan, dobrodošli. Niste sami, dakle, s vama je cijelo izaslanstvo ima i zastavice, no neću mahat sad s njima, ako može. U svakom slučaju želim vam svima veliku dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Gospodin Laško, predsjednik Mađarske tvrtke za transport i logistiku, želim vam dobrodošlicu. Gospodin Polonio, potpredsjednik eh, portugalskih eh, autoprevoznika i vama želim dobrodošlicu. Gospodin des sen predsjednik Danskog sindikata cestovnog prijevoza. Dobrodošli, hvala što ste došli. I konačno, profesor Borskovski, sa sveučilišta iz Gdanska, evo ga, tri za sreću, dakle iz Poljske. Dobro došli i hvala vam što ste sad zvali na poziv. Naravno, tijekom ovog saslušanja saslušat ćemo predstavnike Europske komisije. Dakle, odmah vam govorim, upozoravam sve nazočne, bit ću radikalna doista što se tiče dodeljenog vremena. Svaki govornik će imati na raspolaganju sedam minuta maksimalno za izlaganje i a pitanja i rasprava poslije toga će slijediti, dakle, nakon svih izlaganja. Rasprave radi koristit ćemo takozvanu metodu ping-pong. Dakle, imat ćemo dva kruga posljednje pitanja upućenih našim stručnjacima. U prvom krugu najprije će dobiti riječ izvjestitelji, a u drugom redu riječ će dobiti ostali zastupnici koji se budu željeli javiti za riječ. Dakle, što se tiče vremena, dragi kolege, ja imam ovdje vrijeme koje ste dobili za riječ. Dakle, možete mi govoriti što god hoćete, ali nećete imati pravo prekoračiti dodijeljeno vrijeme, jer ću suprotno isključiti mikrofon. Nadam se da je svima jasno. Gospodin Ertug je htio nešto dodati man das Ganze effizienter gestalten können. Ähm, ich denke, es macht keinen Sinn, länger... Mislim da nema smisla duže govoriti od tri, odnosno tri i pol minute. Ako sam to dobro vidio, postoje kolegice i kolege kojima je čak dano i više vremena na raspolaganje. Stoga bih vas molio da ne kratite govor, nego možete da ga podijelite u dva dijela jer će inače netko govoriti pol do sedam minuta, dakle jedna osoba. Stoga bi bio moj prijedlog da negdje to podijelite u sredini. Prvo govorite 3,5 minute i onda još 3,5 minute. Monsieur Ertug. Gospodin Ertug, ne brinite. Ja ovdje imam popis u ruci i nijedan zastupnik nema pet ili šest minuta na raspolaganju. Dakle, sve je napravljeno tako da zastupnici imaju maksimalno tri i minute i naravno mi smo po proporcionalnosti klubova zastupnika podijelili vrijeme. Dakle, ne brinite se, imam imena, imam popis i moćemo započeti. Dakle, ovaj prvi panel započinjemo. Ne, nemate pravi nemate odgovarajući popis, ja ga imam, ne brinite se, imajte povjerenja u svoju predsjednicu odbora. Dakle, započet ćemo s raspravom bez daljnjeg čekanja. Gospodin Hiper iz Eurocontrol za cestovni promet imate riječ 7 minuta, izvolite. Ja ću napraviti na engleskom jeziku jer sam navikao na engleski jezik, nastavit ću se držati 7 minuta. Dakle, hvala vam predsjedniče što ste nam dali prigodu Eurokontrolu za ceste da vam se obrati na sastanku odbora. Dakle, mi smo organizacija za suradnju i cestovni prijevoz u Europi. Tu se radi o javnom poduzeću e, koje E, je pod pokroviteljstvom Beneluxa, ali ćemo s vremenom e, postati neovisni, radimo e, puno na tome. Dakle, imamo 15 članova trenutno i nadamo se i daljnjim dodatnim članovima. Ovo izlaganje će kratko biti. Tu se radi o dvije stvari. Radi se o trenutnoj situaciji provedbe, pravila cestnog provedba u Europi i to je nešto ide zajedno s paketom za mobilnost i ne tiče se političke perspektive, već samo provedbe i provodivosti zakonodavstava koja postoje. Dakle, kada sagledamo cestovni promet e, u Europi, kako stvari trenutno stoje, temeljem godišnjih izvješća koja dobijemo s na vrijeme od komisije, otkrivamo da smo izgubili otprilike 80% svojih e, mogućnosti provedbe e, nakon krize. Dakle, izgubili smo doista puno ljudskih resursa da kada bolje analiziramo situaciju vidimo da trinaest tisuća e, radnika imamo koji se bave provedbom e, ovog zakonodavstva ali to znači da imamo posla 7-8 milijuna komercijalnih vozila, dakle čisto da imate percepciju toga svega. Dakle, treba imati također na umu da u prijedlogu imamo proširenje poje primjene, dakle ne radi se tu samo o e, raznim vrstama kamiona, već će u skoro budućnosti možda biti i e, laka transportna, manja transportna vozila biti pokrivena ovom zakonodavstvom. A mi naravno želimo da e, ovaj sektor cestnog prevoza bude što je moguće učinkoviti i isplativi. Sada, kada pogledamo kako mi to radimo, to je dosta staromodna metoda, to je provedba po metodologiji iz 20. stoljeća, a ne 21. Imamo 20 30% prevara e, sa takografima, to ne znači da su svi prevoznici kriminalci, već e, I tu ima i još jedna dodatna e, prevara AdBlue, prevara sa AdBlue e, tekućinom. I tu su naravno i fiktivna poduzeća i takozvani vozači nomadi, to su problemi koje trebamo analizirati. do 2020. imat ćemo pametne takve grafe, mirače. Nažalost, ovdje nemamo nikakvih retrofit obveza, dakle, morat ćemo analizirati sve moguće e, verzije tahografa. Dakle, retrofit bi bio dosta od velike pomoći. Dakle, kada zagledamo paket mobilnosti, vidimo da tu imamo nekih problema sa tjednim e, periodom odmora, no kada gledamo referentno razdoblje, onda imamo i analogne i digitalne tahografe i pametne tahografe u budućnosti skoroj. kada vidimo ove prijedloge, tu se stalno spominje fleksibilnost i provedivost. No, ta provedba, izvršavanje ovih mjera bi trebala biti pojačana. Da li je to prekasno i premalo? Pitanje se postavlja. Ovdje imamo neke dobre ideje, ali one ne rješavaju probleme. Mi bismo doista htjeli imati na raspolaganju prave podatke o provedbi ovih mjera kako bismo bolje mogli obavljati svoju dužnost. Evo ga, dolazimo do zadnjeg slajda, tako da e, se nadam da ću ispuniti e, ostati u okviru vremena. Dakle, evo neke preporuke. Vidimo tehnologije ANPR, onboard sistem, e, namjenska, kratko dometna komunikacija, elektronska dokumentacija i tako dalje, ali trebamo imati pristup, stalni pristup bazama podataka što nije slučaj. Ponekad eh, čak nemamo ni pristup tahometrima. To je primjera radi. Morao sam također raditi na inteligentnim eh, strategijama provedbe i bolje bismo morali ciljati poduzeća koja ne ispunjavaju svoje dužnosti, a propustiti one koje valjano rade da rade i trebali smo pojačati suradnju e, europskih e, tijela za provedbu. Ja ovdje govorim e, u ime svoje Eurocontrol skupine za ceste, jer sam njihov glasnogovornik. Želim vam zahvaliti na ovoj mogućnosti. nam da ćemo imati dobru raspravu kasnije. Hvala predsjednice. Hvala gospodine Skiper. Sada gospođa Bartolo, izvolite imate riječ 7 minuta. Hvala vam predsjednice. Dame i gospodo, ja predstavljam eh, Nacionalnu federaciju cestovnog prometa, to je najveća francuska organizacija cestovnog prometa roba. Predstavljamo 36 tisuće eh, poduzeća i tisuća radnih mjesta. Mi smo dakle najveća organizacija, ali iznimno smo europski orijentirani, želim investirati na tome. Već 20 godina imamo ured u Briselu i blisko surađujemo sa europskim kolegama i stalno tražimo kompromisna rješenja. Imam jednu anegdotu, mi smo bili prva organizacija 2005. koja je prozvala Žaka Baroa koji je bio povjerenik zadužen za transport i od tada smo od njega tražili da li se e, upućivanje radnika primjenjuje na kabotažu. Očito nikad niko nije postavio to pitanje i puno nam je vremena trebalo da dobijemo odgovor na to pitanje, a kao što vidimo ova rasprava se i dan danas vodi. Filozofija naše organizacije na europskoj razini je filozofija regulative, gospodarske regulative, pa i naravno za kamione, a i za lake, e, laka prevozna sredstva, male kamione, izbjegavanje nomadskog e, rada i to je očito i cilj paket za mobilnost. Evo imam nekoliko grafikona koji ilustriraju stanje Europe i radi se usporedba s franskim poduzećima. od vidimo prikaz 93. omjer međunarodnog transporta u ili iz francuskog teritorija kojim se bavili francuski prevoznici. 93. preko 50%, a 2016. Ispod, e, oko, palo je na 10%. Dakle, vidimo da se ovdje radi o podacima mimo tranzita i sve to ne pokriva više francuska poduzeća. Drugi grafikon, ako uspijem prikazati ga, dakle tu se pokazuje ukupna, ukupna kilometar tona na međunarodnom transportu, ali na francuskom teritoriju, iz Francuske u Francusku. Uopće više ne pokrivaju francuska poduzeća, oni samo pokrivaju 6,9 milijardi kilometar tona, a strana poduzeća na francuskom poduzeću, na njih otpada 58 milijardi kilometar tona tog međunarodnog transporta. Što se tiče međunarodnih e, aktivnosti, odnosno stranih zemalja, možete vidjeti da udio međunarodnog u francuskom transportu predstavlja samo 8% aktivnosti francuskih prevoznika. Ako što sam malo prije rekla, prije 20 godina to je bilo oko 50%. Sada o kabotaži. To je na sljedećem grafikonu. Crvena linija pokazuje aktivnost u Francuskoj kada franska francuska poduzeća rade za strana. Od 1999. ne samo da je aktivnost francuskog transporta se održala, nego se smanjila za 15% otprilike, ali e, dio kabotaže je e, povećan za pet puta, što znači da veliki dio e, rasta na nacionalnoj razini je otpao na kabotažu i na ovom grafikom to nismo vidjeli jer ne može se vidjeti. Čitav dio u jednom trenutku nije bio obuhvaćen sa onih sedam dana i tri operacije transporta što je bio slučaj sve do 2009. Još jednom ne želim se baviti isključivo francuskim pitanjima, jer vidim što se može, što se govori u ovoj jako zahtjevnoj raspravi na europskoj razini o tome da e, bi Francuzi mogli biti malo konkurentniji na međunarodnoj razini e, i da to nije problem Europe, već je problem Francuske. Ali problem je u tome što se nalazimo sada na otvornom tržištu sudjelujemo u njemu i svi ne trebamo na tom e, jedinstvenom tržištu poštovati e, iste uvjete. Ne samo što se tiče plaće, već i socijalnih davanja. Na ovom grafikonu imate plavom, plavom bojom e, socijalna davanja jednog vozača, a crvenom bojom troškovi za putni troškovi koji nisu podređeni nikakvoj kotizaciji, odnosno davanjima za e, bolovanje, nezaposlenost ili mirovinu. No, u zemljama poput Francuske i Njemačke, dio koji, e, na koji se mogu nametati, koji, koji, koji je oporeziv, je puno veći od ovo koji nije. U ovom desnom dijelu, u nekom određenom broju zemlje, e, glavnina plaće vozača se ne oporezuje i tu imamo veliku diferencijalu u konkurentnosti. Zadnji grafikon koji vam želim predstaviti jeste diferencijal u cijeni sata vožnje između francuskog vozača i drugih iz vozača iz drugih zemalja. Ne radi se ovdje o tome da želim praviti polemiku, izazivati polemiku, ali kada vidimo ono da u nekim zemljama između francuskog vozača i nekih drugih vozača da je diferencijala za 70%, onda ne možemo nikakvu mjeru donijeti na nacionalnoj razini kako bismo učinili francuske vozače konkurentnima. Cilj ove prezentacije i sve ove brojke su službene, dakle tu se radi o službenim podacima iz Eurostata i drugih europskih tijela. Dakle, mi želimo reći da u ovoj raspravi kojom se danas bavimo suočeni smo s jako velikom poteškoćom. Dakle, pitanje koje želimo postaviti jeste kako Europu želimo. Europu koja će nas voditi na gore ili Europu gdje ćemo ići prema najjeftinijem. I ovdje imamo rasprave između europskih udruga i to su žestoke rasprave, čak se govori o protekcionizmu nekih zemalja, među kojima se i moju zemlju optužuje za to, za, govoreći da su donesene zauzeti neki stavovi glede ovoga ili onoga oko paketa mobilnosti. Mislim da bismo trebali smiriti strasti, ne govoriti o protekcionizmu, već sagledati stvarnost, činjenice i brojke takve kakve jesu. Brojke koje smo, izvuk, koje smo sagledali iz paketa za mobilnost jako su ambiciozne i mi ćemo sa zadovoljstvom sudjelovati u ovoj raspravi i odgovoriti na sva posljedna pitanja. Hvala vam. Hvala vam, gospođe Bertelo. Vi se svi držite do dnevnog vremena. Odlično. Gospodine Farjul, imate 7 minuta sada vi na raspolaganju. Gospodine predsjednice, dame i gospodo zastupnici, hvala vam na ovoj mogućnosti koju nam dajete. Svi prijedlozi Europske komisije koji stiču paketa mobilnosti, bilo da se radi o socijalnom stupu i unutarnjem e, tržištu, pa i e, upućivanje radnika, svi su međusobno ovisni jedni od drugih. ETF ima konkretne prijedloge koji jamče slobodu kretanja roba, ljudi i dobara, poštujući pravila koja se je zadala Europa. A prvenstveno za ETF. Radi se o tome da ne smije biti e, diskriminacije u plaći temeljem e, nacionalnosti kao što je to predviđeno člankom 45. temeljnih ugovora Europske unije. Potvrđeno je to da cestovni promet nije spreman za otvaranje tržišta. To je čak i Europska komisija Europska komisija potvrdila, stoga kabotaža treba biti privremena aktivnost. Koji su prijedlozi ovdje? Svaka nova mjera, kao i stare, moraju za cilj imati mogućnost lake kontrole i e, jednostavnog nametanja sankcija. Kontrole trebaju biti nametnute prvenstveno krivcima i e, prevarantima. Dakle, posljedno tome, inteligentni tahigraf, e, nacionalni registar, pristup, stalni pristup svih inspektora i transportera. To su te mjere. Registar e, transportera mora biti mjera koja će se odmah napraviti, a ne 2034. Što se tiče kabotaže, tu nam je potrebna samo jedna operacija. Rekao bih čak ako ćemo ići do kraja logike, trebamo nam i tri. Dakle, međunarodni transport, e, punjenje i pražnjenje i punjenje za drugog operatera. a onda trebamo imati razdoblje e, odmora, sedmodnevno razdoblje odmora izvan kabotiranog područja. Ovdje moramo imati referentnu točku e, na evropskoj razini do koje će moći svi transporteri lako doći. Vozilo mora se redovito vraćati u svoju operativnu bazu. Na taj način ćemo se učinkovito boriti protiv fiktivnih poduzeća uvodeći aktivnost vozila u državu evidencije, odnosno registracije vozila. Što se tiče upućivanja radnika, jasna su pravila. Direktiva o upućivanju radnika primjenjuje se i na operaciju kabotaži i o tome više nema rasprave. Što se tiče međunarodnog transporta, direktive o upućivanju radnika primjenjuje se samo kada pravila, eh, kada su se su ispunjena pravila iz direktive. Posljedično tome, problem za ETF nije u sadašnjim pravilima, već u provedbi tih pravila. Glede trenutnog pravila o vremenu vožnje i odmora, ta mjera je dovoljno fleksibilna i ETF-u nije jasno kakvu dodatnu fleksibilnost treba davati poduzećima. Trebamo znati da svaka izmjena pravilnika može imati posljedice na plaću vozača na ravnotežu između privatnog e, i profesionalnog života i na sigurnost na cestama. Povratak e, u domicil, kao što to komisija sada opisuje, je šarna laža, je varka, jer ni jedna mjera nije poduzeta kako bi se zaštitilo najslabiju kariku, to jest vozača i definicija domicila je nejasna, nedovoljno jasna. Ne smijemo zaboraviti kao što to ETF naglašava, sve mjere su međusobno ovisne jedne o drugima. I ako se smanji vrijeme odmora na tjednoj razini, onda se automatski povećava vrijeme vožnje i neki slovnici bi htjeli naravno povećati vrijeme same vožnje, a ne samo rada. Dakle, kao što vidite, predsjednice 21. ovog mjeseca ETF je organizirao cijeloj Europi određene akcije. Ovdje smo na francusko-belgijskoj granici proveli jednu e, akciju koja bi, ukoliko nas komisija ne bude htjela saslušati ili ukoliko ne dobijemo odgovore koje želimo, ta bi akcija mogla postati još mogla poprimiti na svom obimu na europskoj razini. Mi želimo poštovanje, poštovanje postojećih trenutnih pravila i svako, svaka nova e, regulativa trebala biti svugdje na jednak način provedena i kao što to kažu sindikalisti koji često pregovaraju konvencije o određenim zemljama, nema nikakvog dogovora o bilo čemu dok ne, dobijem, dok ne dođe do dogovora o svemu i moramo imati na umu to da se nalazimo istina u teškoj situaciji, ali postoje dvije Europe i moramo moći hrabrost da to kažemo. S jedne strane imamo Europu u kojoj već desetljećima postoji duh kon, zajednički kolektivnih konvencija i socijalnog dijaloga i postoji onaj drugi dio Europe u kojoj ne postoje nikakve kolektivne konvencije gdje se vozače plaća samo po perdijemu Dakle, oni su plaćeni na crno po kilometru i dakle treba napraviti ono što je predsjednik Juncker rekao u više navrata za jednak posao, ista plaća ako se radi na isto mjesto, ali mi želimo da to ne bude puka teorija, već stvarnost. Hvala. Najviše hvala gospodine Pario, a sada dajemo riječ vašem susjedu, gospodinu Lašku. Izvolite, imate riječ na 7 minuta. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ferenc. Ja se zovem Franz Lajko i ja sam e, na čelu e, grupe e, koja Eh, se bavi logistikom i prijevozom. Imamo više od 5000 profesionalnih vozača u našem poduzeću. Ja vam želim pokazati neke pragmatične aspekte ovog paketa za mobilnost. Dakle, ja nisam političar, ja samo upravljam prijevozničkim poduzećem. Važno je da naša poduzeća budu, eh, da kotiraju na burzi. Eh, mi smo u potpunosti transparentni i poštujemo e, sve e, zakone i pravila Europske unije kao što i treba učiniti poduzeće koje kotira na burzi. Jako je važno prije donošenja odluke razgovarati sa e, onima koji rade u sektoru, no čini se da rasprava o ovom paketu nije bila dovoljno široka i duboka da biste sagledali sve aspekte. Dakle, treba upitati i potrošače i proizvođače i sve one na koje će utjecati ovaj paket. Pokazat ću vam e, koliko je važan transportni sektor. 75% E, ukupnog e, prijevoza u Europskoj uniji e, zapravo je nešto na što otpada 10% prihoda država Bugarska i i Portugal su bili iznimka, kod njih je taj postotak još viši, 13%. Dakle, samo 35% otpada na takozvani prekogranični prijevoz. 80% nacionalnog prijevoza e, u e, se e, odvija u starim državama članicama, samo 20% u novima. Dakle, vrlo je važno reći da sada ova prirodna podjela rada između članica Europske unije da e, je dobro uravnotežen. Ako želimo nešto promijeniti, odnosno ako želimo mijenjati pravila e, za prijevoz, to je dobro jer kada bi se prijevoz regulirao na europskoj razini, to bi pogodovalo industriji, ali bi bilo i nekih loših posljedica. E, jedna od njih bi bio radikalno povišenje cijena prevoza čak 20 do 30% što će se odraziti na cijene u dućanima, što bi moglo dovesti do e, inflacije E, a to bi opet moglo e, dovesti do manjeg BDP-a. E, dakle, treba uzeti u obzir interes svih igrača i na posljedku to povećanje troškova prijevoza bi moglo umanjiti konkurentnost Europske unije. No pogledajmo sada na vrijeme vožnje i odmora ovaj paket nije u socijalnom interesu vozača jer nema dovoljno hotela i motela uz ceste e, i e, e, dostupnog prijevoza. Dakle, ako vozači ostavljaju kamione na parkiralištu bez nadzora, postoji veliki rizik da bi se migranti mogli uvući u kamion a kada je povjerenik posjetio Mađarsku, on je priznao da nedostatak hotela i sigurnih parkirališta je doista velik problem, pa da nije izvedivo e, da prijevozni sektor e, e, unese tu promjenu. Dakle, naš je prijedlog da e, ne bude tri tjedna nego četiri tjedna najduže razdoblje za vozača na cesti i da onda ne mora ići u hotel nego da se vrati kući na nekoliko dana. To je u socijalnom interesu e, vozača. Kao mađarska poduzeće možda ćete biti iznenađeni što govorimo tako mi bismo pozdravili regulativu na razini Europske unije, to bi pozdravili i naši vozači, jer bi to podržavalo pravičnu, pravično tržišno natjecanje ja ne govorim sada o kabotaži, već o međunarodnom e, prijevozu na dugim rutama. Zamislite vozača ili vozačicu koji provodi puno vremena u nekoj drugoj državi, a mora poštivati e, svaki propis Europske unije e, tu postoji registracije unapred e, koja bi trebala e, postojati u svim državama, to nije izvedivo. Naš prijedlog je deregulacija za 10 dana po zemlji po mjesecu, to bi bio srednji put e, i time bi se mogli boriti protiv nepravičnog tržišnog natjecanja. Uvaženi zastupnici, odluka je u vašim rukama. Nemojte zaboraviti da je učinak ovog paketa za mobilnost puno širi od samog reguliranja sektora. Postoji opasnost inflacije, e, smanjenog BDP-a i ugrožene e, konkurentnosti. Najpša hvala na vašem javljanju. Sada gospodin Polonio ima sedam minuta. Pravo na riječ, izvolite. Mikrofon je uključen. Molim vas uključite mikrofon. Vous le le On sympa. Evo, idemo iz početka, dakle. Mesa i todos os presentes. Eh, pa što je eh, eh, Pozdravljam sve prisutne. Ja predstavljam Antram. To je udruženje koje postoji već dugi niz godina. To je naime udruženje poduzeća koje se bave prijevozom tereta, imamo više od 5000 poduzeća, 35000 e, vozila, mnoga od njih se bave međunarodnim prijevozom tereta. E, kad je riječ o definiciji izaslanih e, radnika, prijedlog komisije e, ne unosi nikakve e, promjene u prvi članak e, direktive 96 kao ni drugog članka, a iz tih članaka je jasno da nema izaslanih radnika u sektoru prijevoza. Ako će doći do izaslanog radnika potreban je ugovor da bi mogao ići u jednu zemlju, ne u niz zemalja, da bi odradio jednu operaciju. A mi smo u sektoru gdje postoji niz različitih operacija. Uvijek je riječ o prijevozu u veći broj država, ne samo jednu. E, vozač nije Dakle, način na koji oni obavljaju svoj posao međunarodnih vozača je da oni rade izvan države e, u kojoj imaju svoje boravište. To je međunarodni e, vrsta posla i e, to nije pokriveno prijedlogom komisije, dakle oni se razlikuju od izaslanih radnika. Kada vozač napusti Portugal i vozi kamion u Francusku, on će imati ugovor sa e, klijentom, ali će ići u neku drugu državu sa drugim ugovorom, pa ćete imati čitav niz ugovora. Ako pogledamo ove članke i vidimo njihov smisao, sam pojam međunarodnog prijevoza pa možemo raspravljati o tome ali ovo ne spada u kontekst direktive u izaslanim radnicima. Ovdje nemamo odgovarajući pravni okvir. Prijedlozi komisije u ovom trenutku se uopće ne bave ovim pitanjem a trebali bi jer bi ovo bila situacija koja nije iznimna. Upravo smo čuli kolegu iz Mađarske. Možda bi netko vozio pet ili šest različitih dostava u Francuskoj, a ne bi bio pokriven e, ovim naknadama za troškove života e, koji odgovaraju situaciju u Francuskoj. Ako on vozi kroz Francusku, kroz Njemačku, oni ne žive tamo. Dakle, oni e, ne moraju tamo plaćati troškove života, oni nemaju obitelju u toj državi koja mora plaćati prijevoz, na primjer. U Portugalu imamo vozače iz eh, puno različitih zemalja. Mi nismo eh, jedna od najrazvijenijih država, nismo niti u središtu Europe i zemljopisne je gledišta, ali sve to bi dovelo do povećanja troškova francuski vozači imaju veće troškove. Oni će onda gubiti svoj udio u međunarodnom tržištu. Dakle, ovo nije nešto što se može riješiti direktivom o izaslanim radnicima koja bi se trebala primjenjivati na sve vrste radnika. E, mi smo radili sa drugim organizacijama i zaključili smo da bi ovo otežalo rad poduzećima koja rade eh, na međunarodnom tržištu. Ima i drugih rješenja o nekima raspravljamo u forumima koji nadilaze ovu situaciju, ali ako zahtijevamo da se radnici nakon četiri tjedna vraćaju u svoje mjesto boravka, to je jedno moguće rješenje. A pogledajmo sada prijedlog pod 5.6, 5.6.1 E, dakle uredba 561 e, dakle redovni tjedni odmor ne bi smio biti u kabini ali ne možete očekivati ljude da ljudi vode voze e, ovo nije praktično jer oni žive u kabini vrlo često su prostori za odmor u kabinama vrlo prikladni. Portugal je periferna regija, imamo 900 kamiona koji prelaze našu granicu svaki dan. I evo nekih od elemenata koje treba imati na umu. Ako pogledate ovu tabelu, mi smo u 11. redku 66% naše tonaže je e, u međunarodnom prijevozu i vidimo da ima pomanjkanje volje, ne samo u Francuskoj. Pogledajte Njemačku. Imamo velike sektore veće nego u našoj zemlji ali vidimo da tu nedostaje međunarodni element. Dakle, vozačima treba dopustiti da rade više od 45 sati tjedno. U razvijenim zemljama nema dovoljno vozača. Dakle, sve ovo moramo imati na umu, inače ćemo se naći u vrlo kaotičnoj situaciji. Avec... hvala. Sad nastavljamo s gospodinom Vilacenom, predsjednik eh, Danskog sindikata cestnog prijevoza. Izvolite imate riječ. E... Hvala. Hvala lijepa. Što imam eh, mogućnost predstavim vam se. Ja sam predsjednik 3F transporta, ali isto tako što se tiče 4000 skandinavskih radnika koji su aktivni u prometu. Ja sam i sam bio vozač kamiona, prevozio sam eh, krumpir, ribu i sve do nizozemske i drugih zemalja. Bije to težak posao, ali bije je to i lijep posao s kolegama i imao sam e, dobru plaću. A danas je situacija potpuno drugačija. Ja sam e, pročitao izvješće Bajves i to sam podijelio u Danskoj. I tu se vidi uistinu jedna teška stvarnost e, za vozače kamiona koji rade na sjeverozapadu Europe, 2000 e, km udaljeni od svog doma, iz Rumunjske, Bugarske i Makedonije su oni najčešće, e, najviše vremena provode u svojim vozilima i zarađuju samo trećinu onoga što zarađuju vozači kamiona za isti posao, recimo iz Švedske ili Njemačke. I ja sam isto tako mišljenja da je važno naše unutrašnje tržište i sloboda kretanja je isto tako vrlo važna mm, kada govorimo recimo o tom kretanju, pogotovo u pogledu robe, ali to se ne smije postizati na teret pravetne raspodjele plaća za građane Europske unije. I ne smije to biti prihvatljivo da se to čini temeljem nepoštene konkurencije. Ja znam da većina ovdje u Europskom parlamentu će se složiti s time, pa i većina ljudi u komisiji. Stoga sam ja tu pozitivan kada govorimo o paketu mobilnosti. A sad nešto konkretnije što se tiče samih prijedloga. Izaslani radnici. Mi se slažemo da u tom prijedlogu se priznaje da se je mm, jedan vozač koji nije u svojoj domovini se smatra izaslanim radnikom i onda ga treba plaćati u skladu sa onom zemljom u kojoj radi. Mm, u sektoru prometa su nam potrebna neka posebna pravila kada e, govorimo o ovoj uredbi o izaslanim e, radnicima i o vozačima kamiona. Granica od tri dana ali naravno to sve zajedno mora biti smisleno. Stoga nakon tri e, dana, nakon što oni borave izvan svoje domovine, to treba e, vrijediti, a ne da ide to po danima i po državi koliko se dakle nalaze. Sve to može biti vrlo teško, ali se, se mora iznaći neko rješenje. Možemo razgovarati o nekim drugim modelima koji će možda postići isti cilj na primjer da međunarodni vozači, odnosno koji voze u međunarodnom prometu, e, se plaćaju u skladu sa onom zemljom koje, kamo voze svoju robu. Što se tiče kabotaže i taj dio smatramo dobrim. E, vozači koji sudjeluju u kabotaži moraju biti plaćeni u skladu sa onom zemljom gdje se odvija e, taj promet i to od prvog dana. Ako se tako nešto zaključi, onda naša udruga može podržati i to da se neograničeno smije voziti unutar pet dana. Međutim, malo nas čudi prijedlog komisije kada govorimo o kombiniranom prometu. To malo ide u potpuno suprotnom pravcu. Radi se o istom radu, stoga tu ne bi smjeli imati različita pravila kada govorimo o e, tržišnom natjecanju i o plaćama mi želimo isto tako da ostanu postojeća pravila kada govorimo o ovom vrijemu maranja, e, dakle 12 dana i onda e, opet e, odmor, jer radi se o radnom mjestu ljudi i to je nešto što trebamo uzeti u obzir. Ljudi moraju istovremeno i moći pripaziti na tu robu, čuvati uz toga nije dobra ravnoteža, ako sad imamo 20 dana u komadu što se predlaže, to nije dobro kada govorimo o ugovaranju, odnosno o poklapanju e, radnog mjesta i privatnog života, nije to dobro ni za sigurnost na cestama. To nova pravila se mogu provesti samo ako ćemo ih moći dobro kontrolirati. tu su dva instrumenta vrlo važna. Prvi instrument e, su moderni tahografi koji omogućuju digitalnu kontrolu i zajedno sa takvim digitalnim i karticama i tahografima možemo imati i takve digitalne ugovore onda to možemo sve e, pohraniti vezano i uz izobrazbu i osiguranje i druge aspekte i onda time se digitalno može pratiti ta vožnja, može se registrirati prelazak granice to nije ništa novo, nama je to već poznato. Mi imamo digitalne flote, dakle i upravljanje, imamo GPS. Ako možemo sve te kombinacije, sve te informacije tako kombinirati, može se onda provoditi učinkovita kontrola koja nadilazi same granice. Ne možemo čekati do 2030. dok se ne, da se ne uvedu takve digitalne tahografi. Dakle, to se mora odmah učiniti. A drugi instrument dolazi od strane komisije i predsjednika Junkera. Tu govorim o European Labor Authority kada je gospodin Juncker govorio o stanju Unije, on je to predložio i navio. Dakle, potrebna nam je tu koordinacija, pošteno tržišno natjecanje i dobri uvjeti za e, same radnike. Potrebne su nam dobre statistike kako bismo mogli kontrolirati da se uistinu svi pridržavaju pravila. Tu upravo može ova institucija e, European Labour Authority biti jako dobar instrument za suradnju unutar Europske unije. Moramo surađivati ako želimo stvoriti dobre uvjete i ako želimo stvoriti dakle dobru kontrolu i dobre uvjete. Rado bih s ovim odborom surađivao na tim temama. Sve se to događa u interesu europskih vozača kamiona, ali i cijelokupne Europe. Hvala lijepa. Gospodin

prijevoz e, imamo 20 do 40 godina naime u istraživanju prijevoza. Postoje dvije različite studije. Jedna se bavila lokalnim prijevoznicima u Poljskoj i paketa za mobilnost. Možda vas ne zanima toliko Poljska, ali imajte na umu da se ovo uglavnom može primijeniti na sve države u Europskoj uniji kao i na 15 perifernih država. U drugoj studiji smo sagledali širu sliku, ekonometrijsku studiju koja mjeri odnos između razvoja prijevoznog sektora i gospodarskog rasta, odnosno BDP-a. Pogledajmo rezultate. E, Kako je učinak na operacije i prihode Ovdje imamo tri opcije. E, kabotaža ograničena na pet dana i e, slanje primjenjivo nakon pet dana. Mi tada e, kada smo ovo radili Nismo znali kakav će biti prijedlog komisije pa smo ga podcijenili, a smo ipak proveli studiju do kraja jer nismo željeli mijenjati uvjeta za vrijeme trajanja studije. Ako pogledate rezultate, smanjenje u broju operacija za najmanje 7% se e, odnosi na e, dvije trećine e, prijevoznika u Poljskoj. Što je sa prihodima? Smanjenje je veće od 5%, može biti čak i 50 ili 60%. Oni od vas koji dobro poznaju transportni sektor znaju dobro da većina poduzeća e, radi e, blizu marže ili e, na samoj marži. Prema tome smanjenje od 5 ili 6% prihoda znači da imaju gubitke. Troškovi se nažalost neće smanjiti, e, imat ćemo povećanje e, od 5% za barem 50% poduzeća, a kada je riječ o troškovima rada e, po prijedlogu o izaslanim radnicima imat ćemo povećanje od barem 30% za e, troškove rada. A što to znači za poduzeća? Poduzeća će naravno morati smanjiti svoj vozni park. Zašto? Zato što će morati platiti ili kreditnu stopu ili leasing stopu, ako se troškovi povećaju, oni neće biti u stanju plaćati e, svoje, e, svoj dug. A e, u malim poduzećima smanjenje od e, više od 50% se odnosi na 95% poduzeća. Ako je riječ o malom obiteljskom poduzeću sa dva kamiona, ono će biti izbačeno iz tržišta. E, imamo i situacije gdje je smanjenje manje ozbiljno, ali e, barem 50% poduzeća će izgubiti barem 10% voznog parka Zatim kada je riječ o zapošljavanju, barem 90 e, poduzeća očekuje da će otpustiti iznad 30% e, zaposlenika. Riječ je o malim poduzećima koje imaju od 1 do 5 zaposlenih. Veća poduzeća će imati veće mogućnosti prilagodbe, pa će šok biti manje uočljiv, a smanjenje od barem 20% će se odnositi na jednu trećinu poduzeća. I na kraju e, vožnje sa praznim kamionom, ako zabranimo odmor u, poduze, u, vozilima ili ako primjenjujemo e, pravila o izaslanim radnicima e, onda vidimo koji će biti ovdje rezultati a koristit će se i više e, goriva i bit će veće emisije što je loše za okoliš pokušali smo povezati BDP sa različitim pokazateljima uspjeha transportnog sektora. U prvom stupcu vidimo odnos između zapošljavanja u e, prijevoznom sektoru i rasta BDP-a. E, kao što vidite u gotovo svim zemljama e, je to pozitivno, ali je još pozitivnije u perifernim zemljama, što znači da rast BDP-a u perifernim državama državama više ovisi o prijevozu nego u središnjim državama. Ako pogledamo drugi stupac, vidjet ćemo da broj e, prijevoznika e, nije rastao, a istovremeno je rastao BDP, što znači da u nekim zemljama tržišem dominiraju veliki prijevoznici, dok u drugima imamo relativno više manjih poduzeća. U ova preostala dva stupca možemo primijetiti da e, te središnje države e, su više e, više ovise o kapitalu, a u perifernim zemljama više ovise o radu. Dakle, ukratko u 13 europskih zemljava e, tržištem dominiraju manja poduzeća, a u 15 središnjih e, država dominiraju veliki prijevoznici. Naravno, mala poduzeća će se teže prilagoditi šoku na tržištu do kojeg će doći zbog prijedloga komisije i e, to će utjecati na jedan od čimbenika konkurentnosti, a to je e, rad. E, velika poduzeća imaju e, imaju tu prednost da mogu jeftino doći do kapitala. Nus pojave, manje konkurentno tržište prijevoza u Europskoj uniji, a osobito u perifernim državama. Hvala vam. Merci beaucoup. Najljepša hvala. Dame i gospodo stručnjaci, na ispoštovanom vremenu, a sada prelazimo na raspravu. Kako ćemo voditi tu raspravu? Jednostavno je, imate ovaj papir gdje piše koliko imate pravo na riječ, dakle imate tri minute na raspolaganju, dakle evo, na primjer vi gospodine Wim van der Kamp, možete izabrati svog sugovornika i raditi kim ping, pong. Dakle, izvolite gospodine van der Kamp, imate riječ. Palimo što pericu. Hvala lijepa. Kao prvo imam tri pitanja za gospodina Skipera. I može mi samo odgovoriti sa da i ne jer kao što ste rekli da je to ovako jedan ping-pong postupak, idemo brzo. Možemo li uvesti neko drugo zakonodavstvo kroz eh, pametne tahografe? Zašto ne? Što mislite? Sve a ne druge. O čemu ja govorim? O kabotaži, o vrijeme za odmor, dakle to je ono što govorimo o cijelokupnom tom paketu. Da, da, mislim da da. Da, dobro, kažete da. Provedba do 2022. Je li to moguće, gospodin Šiper kaže da. Dobro, to je bilo jasno. Onda ovo referentno razdoblje. Je li nam potrebno više od 28 dana? Ako je to tehnički izvedivo, mogli bismo, ali nemam baš konkretan odgovor na to. Možete se možda time pozabaviti za mene? Da, hvala vam lijepa. Dobro, sad bih i rado govorio sa gospodinom Parilom, predstavnikom sindikata. Da li je ovaj plan moguć bez dodatnih hotela? Možete biti kratki. To je pitanje koje vredi pet franaka. Problem nije u hotelima, već logistika poduzeća i dispečiranje unutar poduzeća. Hvala. Onda pitanje za gospodina Tamara. Jeste vi bili više u kabini u 28 dana? I kako vam se to svidjelo? To je drugačiji malo posao. Ali možete pet puta više zaraditi nego što je prosječna mađarska plaća. Tako da, dobro. I pitanje, isto pitanje je za portugalskog predstavnika. Moj e, otaci... i i djed su bili vozači kamiona, pa sam manje više odrastao u kamionima. Dakle, moj otac i djed su bili vozači. Cijeli moj život je povezan sa sektorom prometa, pa onda točno znam kako je to biti danima beskonačno u kamionu. Ako ćete živjeti 28 dana u kamionu, to je vjerojatno bolje nego ovdje E, osam sati u ovoj prostoriji. Gospodine Van Kamp, prošle tri minute. Hvala vam. Gospodine Nilsson, izvolite imate riječ, tri minute, ping ponga. Ja har eh, eh, två frågor till eh, Mr. Lasko. Hvala. Prvo pitanje za gospodina Lajka. Prvo pitanje otprilike koliko je velik udio vaših e, vožnji čiste kabotaže? Nula nula posto. I pitanje koje možda zahtjeva ipak nešto duži odgovor Kada govorimo o paketu mobilnosti i ako prođe taj e, e, prijedlog komisije, ali mi ćemo to izmijeniti parlamentu, ali kad bi do toga došlo, koje bi vi morali promjene uvesti u vaše poduzeće kako bi dalje mogli funkcionirati na međunarodnom tržištu? Dakle, koje promjene bi to iziskivalo ovaj prijedlog komisije? Ja sam na to odgovorio tijekom svoje prezentacije. Što nam se ne sviđa i predložili smo vam da možda ponovno to razmotrite. Dakle, postoje dva glavna aspekta. Prvo, ovih 45 sati mi mislimo da je četiri tjedna maksimalno na cesti i da se ne šeljevo vozače u hotel, nego da ih se obvezatno vrati doma. To je puno bolje i za cijeli sektor i za vozače i to je više izvedivo kada govorimo o samim tvrtkama. A u drugo, kada govorimo o minimalnim plaćama ili ovoj direktivi o izaslanim radnicima, mi uistinu mislimo da ova druga strana koja se bori protiv socijalnog dumpinga se bori s tvrtkama koje imaju kabot stažu i to sa vozačima iz istočne Europe. Dakle, ja sam rekao, mi imamo 0% kabotaže u našem poslovanju. Dakle, jedna vrsta nuspojave ovoga je da će to uništiti ovaj međunarodni prijevoz. Dakle, 10 dana po zemlji, po mjesecu bi moglo biti dostatno. Dakle, za tvrtke koje se time bave na međunarodnoj razini. Dakle, da funkcionira na jedan učinkovit način. Hvala lijepa. Još jedno pitanje. Gospodin Schipper, ako smo dobro čuli. Koje prednosti vidite ako postoji jedna obvezujuća suradnja za države članice? Dakle, što se tiče i kontrola i razmjene informacija. Dakle, da to bude obvezujuće za sve zemlje, da imamo takvu jednu obvezu. Koje bi bile prednosti toga?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 a sad to možete učiniti dakle i na puno učinkovitiji način možete imati europski kurikulum mm, onda bi se tu puno više toga moglo učiniti kada govorimo recimo o razmjeni podataka u pogledu provedbe dakle e, i dinamika bi tu isto tako bila bitna dakle uistinu mislim da bi suradnja poboljšala dakle, situaciju u pogledu informacija koje su na raspolaganju. Mi smo trenutno jako ograničeni e, i ne možemo puno toga učiniti, možemo samo pozabaviti stvarima koje baš nisu u potpunosti usklađene, ne možemo stalno vršiti provjere. Gospođa De, tri minute. Hvala lijepa. E, tri pitanja za Pedro Polonija, dakle predstavnika iz Portugala. Prvo se odnosi na restrikcije u pogledu korištenja automobila bez vozača. Do kakvih bi to problema dovelo što se tiče vozača kada govorimo o provedbi ovog pravila četiri mjeseca? Sad slijedi odgovor. Dogovor između sektora Eh, je dovede do toga da već imamo pretjerano liberaliziranu situaciju kada govorimo o drugim nekim mogućim promjenama. I ako liberalizirate još i dalje, moći će se iznaviti, iznajmiti auto u državi članici, pa će se moći ići do maksimalnog razdoblja od četiri mjeseca, to nam se onda sve čini predugo. proizvođači kamiona bi trebali vidjeti kako je tako nešto izvedivo. Teško je to sve skupa kontrolirati. Ovo razdoblje od šest mjeseci je teško kontrolirati kako je trenutno napisano u direktivi. Ako sam ja to dobro shvatio, tu se ništa ne vodi o toj mogućnosti da još e, možete dakle e, naknadu još dodatno iznajmljivati. Dakle, imate ugovor koji e, prestaje i onda odmah potpišete novi ugovor. Dakle, trebalo bi vidjeti kako bi se to moglo riješiti kroz članak pet i poslovni nastan. Dakle, tu bi trebalo vidjeti kako se to može riješiti. Još jedno pitanje ako mogu. To je povezano dakle sa izaslanim radnicima. Kako bi to utjecalo na periferalne zemlje, dakle zemlje na periferiji kao što smo mi, Portugal? Kao što sam rekao, vožnja je međunarodna aktivnost. Mi smo isto aktivni na međunarodnom području. Aktivni smo i drugim zemljama, nekim zemljama kao što su Španjolska, Grčka, vidjet ćete da taj međunarodni aspekt je nešto što će uistinu dospjeti negativan utjecaj. Ako pogledate ove minimalne plaće u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji su plaće puno više nego što je to u onim zemljama koje sam ja upravo spomenuo. Recimo, to se čak odnosi i na Španjolsku. Došlo bi do velike redukcije, smanjenja. 25, 40% troškova su plaće. Dakle, time bi se onda općenito gledajući povećali e, troškovi. Imamo već sad situaciju da nemamo dovoljno vozača diljem Europe. Iako ćemo još kažnjavati tvrtke koji su više nalaze ovako na periferiji, oni će smanjiti svoj vozni park e, i uključit će se u na kraće rute, pa će nam onda nedostajati i kamioni zasigurno će to, dakle, diljem Evrope imati određeni utjecaj. Najče hvala. Sada ponovno dajem riječi gospodinu Van Kampu, tri minute. Hvala lijepa. I e sad moje pitanje profesoru iz Gdanjska. Ne bi li bilo bolje vratiti se na one izvorne namjere u pogledu kabotaže? a to je bilo da se izbjegnu dakle prazni hod dakle da nema izaslanih e, radnika sjetite se da ako ste jedna zemlja koja je na periferiji teško vam je na vrijeme vratiti se unutar ovog vremena koje je komisija predložila, to je potpuno drugačije za vašu tvrtku ako ste negdje u središtu Europe. I, i dakle, radi se o istom pravcu. Dakle, to je jednostavno neusporedivo. Ta pravila će biti onda drugačije primjenjiva za, za različite tvrtke. Onda bih želio postaviti pitanje predstavniku Švedske i gospodinu Parilu. Što oni misle o onome što je gospodin Vabar rekao, potrebi da je potrebno više fleksibilnosti? Možda Švedska kao prva? Da, ja ću sad to reći na danskom. Dakle, ne možemo biti fleksibilni nego što smo danas. Vi, mi u Danskoj vidimo e, registracije, odnosno vozila sa poljskim registracijama. To su sve poduzeća koje voze kabotažu i onda idu u Švedsku, obave tamo tri vožnje kabotaže i onda se opet vrate u Dansku i onda idu u Dansku i tamo obave te tri kabotaže. A to su poljska vozila, dakle sa poljskim registracijskim tablicama, ali ne smiju voziti u Poljsku Švedskoj jer su dugački 24 metra. Dakle, oni su samo za kabotažu, za Dansku i za e, Švedsku. Dakle, više fleksibilnosti nam ne treba. A kako je sad situacija što se tiče pauzi? Dakle, odmaranja, o tome, na to sam mislio, dakle, to više fleksibilnosti, dakle, kad govorimo o ovom vremenu za odmor. Sektor cestovnog prijevoza jedini sektor, a to su zaključci studije koje je narušila Europska komisija, dakle, to je najfleksibilniji od svih sektora uslovom komunikaciji koju nam je komisija uputila nama, socijalnim partnerima, rekli su da su naručili studiju i da ta studija kaže da svi sektori u Europi prosječno rade manje od 40 sati tjedno. Jedini koji prelazilazi 40 sati je e, sektor cestovnog prijevoza i treba poduzeti mjere da se to smanji. Onda se čudimo što se od nas traži više fleksibilnosti. Taj sektor jest fleksibilan. Glavni problem tog sektora jest nadzor i sankcioniranje onih koji ne poštuju pravila koja danas postoje, ali sektor sam po sebi je jako fleksibilan, fleksibilniji od toga ne može biti. I za kraj želim reći da je, evo, Njemačka nam na primjer kaže da nedostaje 15 do 30 tisuća parkirališnih mjesta Dakle, kako bismo legalizirali taj socijalni dumping, trebalo bi napraviti, izgraditi 30 parkirališnih mjesta. Pa isto kao da sutra ima više e, zločina u Europi i kaže se treba napraviti više zatvora, umjesto da se poduzme sve da se e, stane u kraj tom, tim zločinima i treba stati u kraj tom e, socijalnom dumpingu. Hvala sada, gospodin Ertug ima riječ na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću odmah započeti sa gospodinom Lajkom. Gospodine Lajko, vi ste već čuli to pitanje koji postotak kabotaže imate. Vi ste odgovorili 0,0%. A ovdje imam s vaše internet stranice jedan izvadak gdje jasno reklamirate što se tiče kapaceta. 1200 e, kamiona u Njemačkoj, 700 u Velikoj Britaniji, 500 e, u Benelux. Kako sad to objašnjavate onda? ta informacija je istinita kao što ste vi spomenuli. 100% tih brojke su povezane za međunarodni transpond, što znači u našoj terminologiji barem jedna granica se pređe. Zato za mene kabotaža znači da imate njemački prijevoz. Dakle, utovarite u Njemačkoj i istovarite u Njemačkoj. To je kabotaža. Dakle, što se tog postotka tiče, nula, nula u našem poslovanju. Sljedeće pitanje za gospodina Skipera. Vi ste rekli da je problem kod ovog enforcementa. Što mislite kad bi imali jedno europsko tijelo ili kad bi se više kompetencija prebacilo na europsku razinu, da li biste vi tako nešto željeli? Ako da, kako bismo mogli tako nešto oblikovati? Pa nisam baš ovdje kako bih e, iznosio komentare bilo kakvom europskom nadležnom tijelu. U istinu, ne mogu ući u takvu jednu političku raspravu. Ja predstavljam ovdje 15 zemalja. Ne, Da li ste za to da se prenesu nadležnosti u smislu da onda e, na europskoj razini se može više djelovati? Dakle, u tom smislu, to nije nikako političko pitanje. Da mislim da to nije samo pitanje zakonodavstva, to je pitanje kako mi međusobno surađujemo. Jer e, ta provedba je jako važna, to sam trebao već reći ranije. Ja sam govorio o poboljšanju situacije u pogledu informiranja i razmjene informacija, boljoj međusobnoj suradnji kada e, govorimo o različitim oblicima neusklađenosti. Hvala. Gospodin Zile, tri minute. Što se tiče ovog ping-ponga, meni se više sviđa smart tenis, pa ću ja biti malo sporiji. Ja nemam ured ovdje, ali ja se borim za čisto unutarnje tržište. To je jedini način dakle, da na različitim razinama možemo sudjelovati. Stoga moje prvo pitanje za gospođu Bertolo. Vi ste spomenuli dakle ove socijalna davanja z da recimo druge države članice ne plaćaju toliko kao što plaćaju francuske tvrtke kada govorimo o mirovinama i nekim drugim davanjima, zdravstveno osiguranje i slično. Vama je više stalo do umirovljenika u Latviji i Poljskoj nakon što prestaju voziti i htjeli bi znati da su oni isto tako u dobrom stanju ili e, vas više muče tvrtke koje plaćaju te radnike. L'observation moj komentar nije se ticao razine e, kotizacija, već e, porezne osnovice, jer to pokriva i naknadu. Naknada nije plaća samo već e, ono što socijalni partneri govore, odgođena, diferirana plaća, dakle to pokriva i mirovinu. Dakle, za međunarodni transport sigurno da, mi, da je potrebna inovacija. Dakle, čim se netko nalazi na istom e, segmentu tržišta, sad možda previše ambiciozno reći da treba imati istu plaću, mislim jasno nam je previše komplicirano to e, imati e, provesti, ali barem da isti dan imaju istu osnovicu E, troškova, jer e, i pokriti istu logiku prava. Nadam se da sam bila jasna u odgovoru. Evo, asistenti u, u, ovdje u parlamentu So, uh, second uh, Gospodine Parilo, koji je dom, dakle, e, kamion, e, vozača kamiona, dakle, gdje trebaju ići nakon ta tri radna tjedna? To je jako dobro pitanje. Kako stvari danas stoje, nemam odgovora na njih. Naprimjer, kada imate vozača, iz, poljskog vozača, kojeg je zaposlilo portugalsko poduzeće, gdje se on treba vratiti doma? u sjedište poduzeća u Portugal? To neke federacije traže. A njegovo mjesto boravka, njegova kuća i njegova njegov obiteljski život je u Poljskoj. Dakle, da li trebamo pristati na to da se taj čovjek ide odmarati u Portugal, u sjedište poduzeća koje se nalazi u nekoj ulici e, kroz koju se ne može ni biciklom proći, a navodno ima tamo 150 kamiona. Da, ja se post, ja postavljam puno pitanja. Obožavam Lisabon sa svojim lučicima, lučicama, ali imati poduzeće koje imaju glavno sjedište u e, Lisabonu, u Lučici, u, u kroz koju se ne može ni proći e, biciklom, e, to je, to je veliko pitanje koje si mi ETF postavljamo. Dakle, treba definirati taj domicil, ako mi se nam ne odgovara. Hvala gospodine Zile, treba zaključiti. Pa želim vam reći da ne znam jedno drugo zakonodavstvo u Europi u kojoj europski e, građani trebaju napustiti neko mjesto nakon tri tjedna. Mislim, da li tu ima neka politička dokumentacija ili šta li? Dobro, nastavljam raspravu. Gospodin Pavel Telička, izvolite, imate riječ na tri i pol minute. Hvala, evo odmah na samom početku želim reći da vidim e, u Europi puno protekcionizma i puno nepravedne prakse. Dakle, gospođo Bertolo, možete li mi možda reći prosječnu e, plaću i strukturu te plaće prosječnog e, vozača u Francuskoj, molim vas? To je bilo na zadnjem grafikonu koji sam e, stavio na ekran. Dakle, kada se sva davanja go, kažu, iznesu prosječna cijena satnice je 30 eura, a treba znati da neto srednja cijena u Francuskoj je 1200 eura plaća. Da biste onda rekli da je izvor vaše, vaše informacija netočan jer to je prosječna plaća češkog eh, vozača kamiona. Drugo, iznijeli ste brojne elemente, ali što bi za vas bio cilj eh, paketa mobilnosti? Koji cilj treba ostvariti taj paket mobilnosti? Hvala vam, na ovom pitanju. Što se tiče kabotaže, mi se žestoko suprostavljamo svakom vidu liberalizacije kabotaže. Po našem mišljenju preći na pet dana bez ograničenja operacija, trajanje e, kabotaže, to je skrivena liberalizacija, tim prije što nije usvojen jedan naš prijedlog, a to je razdoblje stanke između dvije kabotaže. Kabotaža ne treba biti grabljenje unutarnjeg tržišta, na taj način kabotaža je uvijek bila napravljena kako bi se optimizirao povratak transporta. Oprostite, moram vas zaustaviti jer gubim na vremenu. Moje pitanje bilo je jasno. Koji su ciljevi paketa mobilnosti? Ali nisam dobio odgovor. Dakle, sljedeće pitanje koja je razlika u kabotaži između 3 i 5 dana i kako ograničenje na 3 može utjecati na međunarodni transport. Cilj nije sprečavati međunarodni prijevoz. Cilj je izbjeći da međunarodni prijevoz, dakle prelazak granice, e, E, omogući zloporabu kabotaže, cilje, dakle, evo, odgovorit ću precizno vaše pitanje, gospodine, cilje, cilj ovog paketa mjera jeste da otržište postane dekonektirano od e, komercijalnog prijevoza, jer e, cestovni prijevoz e, je odnos između klijenta i klijenta, a to ne smije biti autonomni prijevoz gdje će ljudi doći i smjestiti se u neku zemlju, samo kako bi eto tako usput bez, ugovor, bez ugovora e, uzimali tržišni udio. Ispričavam se, ali nisam dobio vaš, nisam dobio odgovor, pitao sam koliko je, koja je razlika između 3 i 5 dana. Ja se ne zalažem za nepravežnu tržišnu praksu. Ali evo, ja sam postavio pitanje i žao mi što nisam dobio odgovor na nju. Hvala vam, gospodine Telička. Došao redi na mene. Ja ću se kratko obratiti profesoru gospodinu Brokonskiju. Možete li molim vas ponovo potvrditi ono što sam čula. Vi ste rekli naime da, bi, su potrebne, potrebna različita pravila između zemalja središnje i istočne Europe. Jeste vi to rekli u svom izlaganju? Odgovorite mi se da ili ne, molim vas. Dakle, da li sam dobro čula? Ne. Samo sam rekao da pravila koja se predlažu da će različito utjecati na poduzeća iz istočne i centralne e, zemlje e, Europske unije e, nego na zapadnu e, Europu. To znači da se vi zalažete za ispravljanje kako bi svi išli sa nekim višim kriterijima, dakle kako bi socijalna pravila bila zahtjevnija. Jeste li vi za jednaku plaću e, za jednak rad? Recite mi to, profesore. Dakle, da li mislite ako su svi uvjeti jednaki kao i troškovi e, boravišta, onda se slažem boravka. Da, to i mi znamo taj odgovor. Evo još jedno pitanje. Molim vas, predsjednica govori. Gospodine Perio, rekli ste do koje mjere pitanje kontrole i prevare je od ključnog značaja u ovom paketu mobilnosti, dakle kontrolirati to. Da li se vi zalažete da bi se složili za Europsku agenciju ili Europsku bazu podataka kako bismo zajamčili konačno jednu konkretnu i jasnu učinkovitu provedbu europskog zakonodavstva? Da, da, da i da. Uz jednu stvar, evo ECR kolegi iz DCR-a su svjedoci, dakle danas kada se vode kontrolu svim europskim državama, od e, svakih sto e, vozila 30 e, ih ne poštuje pravila, što znači da od 2 miliona 450 tisuća kamiona svakodnevno u Europi, 700 tisuća kamiona ne poštuje pravila svakodnevno u Europi. Dakle, ako komisija nije shvatila da treba donijeti drakonske mjere, onda mislim da niko ništa nije razumio. Velika hvala gospodine perio Sad se obraćam e, Eurocontrol ECR-u, da ste i vi za e, Europsku agenciju e, cestovnog prometa koja bi to kontrolirala? Mislim da je teško odgovoriti na to pitanje, jer to je pitanje političke prirode. Mislim da Europska komporacija može dobro raditi Mikrofon. Zadnje pitanje. Postavit ću ga i gospodinu Parijovu. Oduzmate mi riječ. dodajem si zbog vas deset sekundi. Da, dakle, gospodine Pario, ja bih htjela shvatiti i razumjeti koji je status svih vozača koji su e, zaposleni posredstvom e, tih e, fiktivnih poduzeća i koji uopće ne rade u svojim zemljama podrijetla. Dakle, koji je njihov konkretan status? usuđujem se reći ovu riječ, gospođo predsjednice, oni su suvremeni robovi u e, suvremenoj Europi. Ja stvarno važem svoje riječi. Dakle, kada imate vozače iz Rumunjske koji rade mjesecima u Belgiji i Francuskoj, imajući status, e, slovački status, onda ih možemo e, zvati robovima jer oni nisu upućeni radnici jer prvi, prva točka direktive upućenim radnicima kaže da se može biti upućen samo iz svoje matične zemlje u kojoj se radi. Dobro, hvala vam. Idemo dalje. Gospodin Peter Lungrin, imate pet minuta. To je upravo i razlog zašto Evropska unija ne funkcionira. To je jedan klaster od 27 zemalja, jer barem će nas uskoro biti 27 kad bi bili na istoj razini u pogledu socijalnog zakonodavstva i gospodarstva, onda bi Evropska unija funkcionirala. Upravo zbog toga ona i ne funkcionira. U Švedskoj vidimo Dakle, kako švedska e, špedicija ima velikih problema zbog kapataže koje e, provode, dakle, vozile iz drugih zemalja, pređu jednom granicu, onda se opet vrate, dakle, to je svjesna zlouparava pravila i to se čini uz pomoć e, zakonodavstva u pogledu kabotaže koja nema nikakvog smisla. Ja osobno sam isto tako vozio čitav niz godina unutar međunarodnog prometa. I kad čujem što govori gospodin Lajko i kaže mi ne vršimo kabotažu, dakle tako nešto glupo još nisam čuo. To je jedino što i radite. Vi otvarate filijale u svakoj zemlji, zemlja za zemljom. I to bih onda htio postaviti pitanje u Njemačkoj, na primjer. I imate jedno prodeno mjesto. Mislite li da u Njemačkoj imate vozila sa njemačkim registracijama i njemačkim vozačima kojim isplaćujete njemačke plaće, jer vi tako radite? Molim vas, odgovorite mi sada otvoreno na ovo pitanje. Thank you for Hvala vam na ovom jako ljubaznom pitanju. Sljedeći put e, sugerirat ću vam da pogledate našu mrežnu stranicu. Da, mi imamo podružnicu u Njemačkoj, ali možete razumjeti da je to samo za prodaju gdje zapošljavamo njemačke njemce koji se bave prodajom, dakle nemamo kamio, e, vozač kamiona, nemamo kamione i nemamo kabotažu u Njemačkoj. Dakle, ako ste ikad vidjeli našeg vozača da se bavi kabotažom, molim vas, pošaljite mi tu sliku toga i ja ću se time pozabaviti. No, ja vodim ovo poduzeće, tako da jako dobro znam što govorim. Da, i tu još ide to. Mm, je čisto ovaj rizični kapital, e, dakle radi se o tome da se zeli šteći e, profiti, zato zasigurno nećete koristiti vozače sa njemačkim tablicama i njemačkim plaćama. Nizozemskoj. isto tako nemate nizozemske vozače sa nizozemskim plaćama. Vaša poslovna ideja je da vaša vozila okolo cirkuliraju po Europi i da prevozite iz jedne zemlje u drugu, a to je kabotaža, nije to ništa drugo. Možete vi tu izvrtati riječi koliko god hoćete da se to bolje čuje, ali to je upravo ono čime se vi bavite i ništa drugo. Ja zaista ne razumijem što vi hoćete pitati, jer definicija kabotaže je savršen jasna Dakle, to znači da imate stranog vozača i stran kamion koji se bavi lokalnim e, prijevozom. Mi toga imamo 0%. Ako želite od nas da zapošljavamo e, njemačkog vozača za e, vožnju iz Njemačke u Mađarsku, to nije unutarnje njemačko tržište, već međunarodno evropsko. Dobro, idemo dalje. Gospođa Arnautu na 3,5 minuta, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice. Moje prvo pitanje upućujem gospodinu Siperu. Rekli ste nam gospodine da ima 20 30% prijevare na primjer s grafima. Ne mislite li da u slučaju evident tirane prijevare ili neprestavljanja dokumentacije, da treba poticati zaustavljanje vozila ili barem teške financijske sankcije koje su u biti vjerojatno jedine učinkovite mjere kako bi se odvratilo eh, od takve prakse. Ove prevarante, to je moje prvo pitanje za vas. Sankcije zahtjevamo i one moraju biti učinkovite, profesionalne i predstavljati odvraćajuću mjeru. No, jedan samo kamion koji se bavi tom prevarom može vam e, stvoriti zaradu od nekoliko desetaka tisuća eura godišnje. Dakle, poduzetnici preuzimaju taj rizik. Ako mi neko bude htio naplati par tisuća eura kazne, platit ću ih, nema veze. Sustav jednostavno ne funkcionira dovoljno dobro, sustav dobre, dobrog ugleda i tako dalje. Dakle, mogli bismo na tome raditi kako bi i oduzeti licencu za rad i stvoriti loš ugled. Hvala vam. Drugo pitanje je za gospođu Bertolo. Hvala vam gospođo, u osnovom eh, htjela bih eh, dobiti vaše diapozitive ako to je moguće. Dakle, gospođo, s pravom ste govorili, stvari odbili ste pojam protekcionizma, ali ja doista vjerujem da uz eh, inteligentan protekcionizam se mogu naći neka rješenja. Naravno da trošak života nije jednak iz zemlje iz jedne u drugu zemlju, ali ako se budemo stalno skrivali za tog argumenta, onda nećemo nikad riješiti problem nelojalnog tržišnog natjecanja. Ja mislim da moramo imati i provoditi pametan protekcionizam. Dakle, s ciljem da se izbjegne eksploatacija e, radnika koji omogućava trenutno europsko zakonodavstvo, ne mislite li da jednako načelo, dakle jednaka plaća za jednak rad, ne mislite li da bi to trebalo biti nametnuto od svake države članice. Iako se slažem s kolegom Lundgrenom, rasprava koju danas vodimo dokaz je da Europska unija jako loše funkcionira, pa i u tom sektoru koji nas interesira. Hvala vam na pitanju. U biti uviđamo da je postojala nužda, nužda dakle, država članice čak i prije nego E, što je došlo do prijedloga su usvojile svoje nacionalne mjere, dakle prvo Njemačka, zatim Francuska i druge zemlje. Teškoća da se primjene pravila u upućivanju radnika, dopustite da vam odmah kažem, za nas upućivanje radnika nije apsolutno idealno rješenje. Mislimo da je to teško primijeniti na e, sektor transporta, ali evo, to je sve čime raspolažemo trenutno kako bismo pokušali naći rješenje za socijalno pitanje vozača i treba biti jasan. Pazimo na ovaj element, e, ista plaća za isti rad. Da, ok, ali onda se kaže u, na istom teritoriju ista plaća, što je teško u ovom aktivo, e, mobil, ovdje se radi o mobilnosti, ne, ne pokrivamo samo teritorij, već fluktuaciju. Hvala vam, gospodine, del imate dvije i pol minute. Hvala vam, predsjednice. Ja u biti imam dva kratka pitanja za gospođu Bertelu. Prvo, Jučer sam pročitao u novinama da stotine vozača kamiona blokirali su granicu Francuske sa Italijom i Belgijom jer su u biti nezadovoljni prijedlogom komisije i načinom kako namjerava da ih zaštiti od low cost konkurencije iz istočne Europe. Dakle, s pravom mogu prosvjedovati, neću se, neću, do, se ostati na to, ali mislite li da su blokade na cesti način da se zadrži, da se očuva jedinstveno tržište u Europi? Ovo je malo provokativni pitanje. Drugo, spominjali ste razlike između plaći i nadnica između eh, u različitim državama Europske unije. Da li iskreno mislite dakle da će sve te granice biti eh, ukinute e, počinjavajući sve e, pravilima e, upućivanja, za upućivanje radnika. Šta je onda i s drugima? Imamo i zračni promet i tako dalje, onda šta je s istom plaćom za isti rad i tako dalje. Dakle, da li se to sve treba može primijeniti? Evo, to je pitanje koje vam postavljam, gospodin. Hvala na pitanjima. Dakle, što se prvog pitanja tiče, obratila bi se prije svom susjedu jer je na inicijativu ETF-a do toga e, došlo do te blokade, ja predstavljam poslodavce u Francuskoj, jer nisam siguran da svi dobro razumijemo što se desilo, da, smo jednako razumjeli što se desilo na sastanku vijeća ministara 23.10. Dakle, e, upućivanje radnika primjenjuje se na sektor transporta, iako u međuvremenu čekamo E, neku lex specialis, ali u međuvremenu će direktiva iz 96. biti na snazi. Što se tiče jednake plaće, iluzorno je očekivati da ćemo tim pitanjem, e, što bi svi mogli dobiti jednaku plaću, da ćemo riješiti problem tržišnog natjecanja u Europi. Ono što vidimo danas jeste da danas imamo poduzeća koja imaju konkurentnu prednost zbog diferencijale između plaće i troškova koji se nameću na plać nameta. Dakle, da li će dakle, imati istu konkurentnu vrijednost kao i drugi? Ne. Ali koje je idealno rješenje? Ne postoji idealno rješenje. Mi imamo e, jako ambiciozan, e, e, jako velike ambicije, no daleko smo od toga još. No, ona rasprava koja se danas vodi i koju će imati narednih mjeseci je koji usklađeniji status imati za međunarodne vozače ne radi se ovo ovdje o nacionalnim vozačima, već o međunarodnim vozačima. Dakle, to je teška, zahtjevna rasprava i tražimo svi zajedno odgovor na to. Najviše hvala. Evo, da, vrijeme teč. Izabela de Monte, izvolite, imate riječ, dvije i pol minute. Hvala vam, predsjedniče. Evo, prvo pitanje za gospođu, gospodina Parila. Glede vremena vožnje i odmora. Trenutni prijedlog komisije predlaže različite e, mjere za rad i odmor. Dakle, šta mislite o tome? Ako imamo, kada bismo imali agenciju za sigurnost, da bi došlo za sigurnost sredstvom prijevoza, da li bi imalo, da li bi bila bolja ravnoteža obiteljskog i profesionalnog života i tako dalje. Ovaj prijedlog nas uopće ne zadovoljava iz prostog razloga što kada se izmijeni vrijeme odmora i rada, kao što je to rečeno u mom uvodnom izlaganju, sve mjere, sva pravila međusobno ovise jedna o drugima. Ako se promijeni vrijeme odmora i rada, onda se mijenja vrijeme rada. I drugo, komisija, a dobro važem svoje riječi, iznijela je prijedlog znajući da to nema smisla ako se ne bude išlo dalje. I danas čujemo kako treba promijeniti ponovno pravila o vremenu vožnje ukoliko želimo poštovati ono što je komisija predložila. Mi se protivimo u prijedlogu i kažemo da stvari trebaju ostati onakve kakve jesu danas. Ono što je potrebno napraviti jeste provoditi primijeniti pravila, a ne stalno ih htjeti mijenjati zato samo što ih se ne uspjeva provoditi. Kada je riječ o fleksibilnosti i povratka u domicil, to je mogućnost koja postoji, a odmor može biti i u kamionu, ne treba imati neki konkretan smještaj da li se slažete da bismo trebali omogućiti svima koji rade kom, kabotažu da budu pokriveni jednim inteligentnim tahografom? Mi se protivimo odmoru u vozilu tijekom tog tjednog odmora, tim prije što se nikada nije čulo do dana današnjeg da se postavlja pitanje o provedbi trenutnog današnjeg pravila 596 gdje se doslovno kaže da za vrijeme odmora vozač kako reći, je slobodan svojim kretanjem, dakle, slobodno se može kretati, dakle, nema nikakve obaveze ostati u vozilu za vrijeme odmora, ali tome nije tako, primorava se vozača da ostane u vozilu. Dakle, po našem mišljenju isključeno je da se e, vozač odmara 45 sati u svom vozilu. Hvala vam, gospodine Zlotovski, imate riječ. Tri minute. Eh, Hvala, ja želim. Kada govorimo o ovim uslugama, one će postati skuplje ali posvuda skuplje negdje manje, negdje više, u kojim državama članicama će mm, imati dakle najveći broj malih i srednjih poduzeća. Oczywiście podrożeją najwięcej w krajach, w których w tej chwili... Naravno, bit će skuplji u onim državama članicama koje su najovisnije o prijevozu Dakle, u Srednjoj Europi i u Istočnoj Europi. Hvala. Većina poduzeća u Poljskoj i Rumunjskoj i u Slovačkoj će nestati, kao i u Bugarskoj. Hvala lijepa. A sada pitanje za gospodina Polonja. Koliko je potrebno dana vožnje od središta Portugala središta Njemačke. Pa znamo da imamo oko 9000 kamiona koji prelaze našu granicu svakog dana. Njemačka je četvrta ili peta e, među našim ciljnim tržištima, odnosno odredištima, pa je to relevantno. Mnogi portugalski e, kamioni koji se istovaraju u Njemačkoj se ponovo utovaruju i onda voze negdje na Iberski poluotok, Španjolsku ili Portugal. To je prilično tipičan pristup za prijevoznika iz Portugala. Radi mi se o vremenu. Koliko traje, koliko dana traje ta vožnja? Pa upravo sam želio o tome govoriti, to pravilo o 45 sati imali biste dva kratka razdoblja odmora, što je vrlo loše za ovu vrstu prijevoza, jer ako idete u Njemačku, to bi trebalo trajati 15 dana, ako ćete se istovariti u Njemačkoj i utovariti pa ići u Španjolsku, to je dva tjedna i onda imate e, dva puta odmor, onda morate raditi 45 sati prije nego što se vratite u svoj domicil, a onda se moraju opet odmoriti jer tamo im je obitelj i tamo žive. Ovo pravilo se mora promijeniti. Morate omogućiti da u roku od četiri tjedna imate dva ili tri kratka odmora, a to se nadoknađuje dužim tjednim odmorom kada se vratite kući. Portugalska poduzeća imaju i e, e, upravitelje, ravnatelje koji dolaze iz e, istočnih zemalja, na primjer i oni žive u Portugalu, oni su useljenici, oni su doveli svoje obitelji i oni žele tu se odmarati, bilo kraće, bilo duže. Hvala. Ja Sad tu neću iznositi nikakve komentare. Vrijeme, vrijeme, dakle svi imamo tri minute, znam da je to onakle frustrirajuća situacija, no pravila su pravila. Madame Meissner, c'est à vous. Meissner, izvolite. A, dajte svoje riječ gospodinu Telički, baš ste dragi. Izvolite gospodine Telička, imate dvije minute. In fact, uh, uh, I will, uh, you... Ja ću koristiti pitanja uvažene kolegice Izaskun Bilbao jer ona ne može biti s nama danas. No, ovaj puta bih rekao vrlo kratko koje bi bilo po vašem mišljenju opravdana e, dužina trajanja kabotaže i zašto? Nastojat ću predsjedno odgovoriti na vaše pitanje, kako više ne se govorili kako ne odgovaram na pitanja. Dakle, trajanje kabotaže po našem mišljenju treba biti maksimalno tri dana jer se tu radi o unutarnjem transportu nakon međunarodnog transporta i da se to omogući i kako bi se poslije moglo vratiti u sjedište. Ako mogu svi odgovoriti na ovo pitanje, molim vas. Bilo bi zanimljivo čuti razliku i različita razliku u objašnjenjima. E- Hvala. Ja mogu reći da se mi slažemo kod ovih dana, jer kod kapotaže se radi o tome da ne vozite prazni. To je čisto i ekološki gledajući nije u redu. Tri dana bi bilo primjereno za kapotažu. Uh, I don't moment. Nemam prijevod u ovom trenutku, pa vas molim, možete li na engleskom ponoviti pitanje? Da, što vi mislite da bi bila odgovarajuća dužina trajanja za kabotaž u novom paketu i kako biste to obrazložili? Pa mislimo da je kabotaža u ovom trenutku dobro uređena E, prava kabotaža u tehničkom smislu unutar jedne države. Mislimo da je sedam dana dobar vremenski okvir. Mislim da nitko nije o ovome dovoljno razmišljao. Ako pogledamo koje su promjene pravila za kabotažu, mi bismo omogućili, na primjer, e, kabotažu u ona tri dana kada imate prazan hod, kad vozite prazno vozilo i to je ono što se često događa. Daću vam primjer, imate kamion koji istovari teret u Ujedinjenoj kraljevini i onda prazan ide u Francusku, a zatim ide u drugi dio Francuske pa se prazan vraća u Španjolsku jer vrlo često kamioni dio puta idu prazni. Hvala, gospodin Taylor. Hvala. Dva pitanje. Gospodin Perilo, koja je reakcija e, vašeg organizacije na davanje E, smještaja vašim vozačima od strane neprofitnih socijalnih poduzeća i da li bi vaša organizacija bila zainteresirana za tu ideju? A drugo pitanje je e, koja bi bila reakcija ETF-a na ideju da poslodavci e, šalju zamjenske vozače da bi kamioni i dalje vozili, a da bi se redovno učinkoviti vozač vratio kući na svoj odmor. mislim da je to konstruktivno rješenje. Šta vi o tome mislite? Hvala na pitanju. Kao prvo što se tiče povratka u domicil. Dakle, vozač koji bi slao drugog vozača, e, poslodavac koji bi slao drugog vozača. Dakle, u prema trenutnim pravima vozač se vraća u svoju zemlju na i to o trošku poduzeća. Ono što je jedan od prijedloga koji smo čuli u socijalnom dijalogu jeste sljedeći. Evo, trebao bi se vratiti vozač u zemlju gdje je evidentirano poduzeće, što je za nas besmisleno. Evo, dao sam primjer portugalskog poduzeća e, koje ima poljskog vozača. Dakle, ono što mi želimo je legalizirati stanje stvari koje postojeće. Dakle, da povratak u zemlju boravišta da to plaća poduzeće, kao što je to danas slučaj, ali to danas nije legalizirano. Mi želimo da to bude legalizirano. Dakle, ne želimo ići u drugom smjeru u kojem bi sad vozač trebao sam snositi te troškove, jer nije u mogućnosti to snositi. Ali e, zašto e, morate e, kamion vratiti? Zašto ne vratite samo vozača, a kamion i dalje vozi? I niste odgovorili na ovo pitanje o hotelskim parkiralištima i o socijalnim poduzećima. Što se nas tiče vozilo, treba imati svoju smislenu dakle smislenu aktivnost u zemlju u kojoj je poduzeće registrirano. Nezamislivo je ipak imati poduzeće koje se etablira u nekoj zemlji, a da vozila tog poduzeća ne rade glavninom u toj zemlji. Tu počinje socijalni dumping i nepravedna nepravedno tržišno natjecanje. Dakle, aktivnost poduzeća, dakle, treba glavnina aktivnosti poduzeća biti tamo gdje je poduzeće registrirano. A što se parkinga tiče, pa jasno je da parkinzi nisu namijenjeni da na njima spavaju vozači. Parkinzi su napravljeni da se vozilo tamo zaustavi kako bi vozač se mogao e, istuširati, pojesti i nastaviti svoj put. Dakle, parkinzi nisu mjesta gdje trebaju živjeti vozači. To je van pameti ali parkirališta koja pripadaju hotelima. Dakle, vi želite dati prikladni e, smještaj vozačima oba e, spola i zašto ne biste to mogli e, potaknuti? Zaključite, gospodine, molim vas, jedna rečenica. Evo, naravno. Pa, od trenutka kada je zabranjeno normalno se odmarati na parkingu, tjedni odmor, onda je poslodavac taj koji treba spostarati da se vozač odmori u nekom normalnom mjestu, dakle bilo da se radi o hotelu ili drugom, ali normalno je da se vozač kamiona može odmoriti na mjestu koje je veće od dva kvadratna metra. Dobro, sada dajem riječ gospodinu Baru, jer je gospođa Juto otišla, dakle gospodin Lungrin ga je trebao zamijeniti, ali gospodin Bar mi je predložio da, s obzirom da odlazi, Evo, gospodine Lundgren, vi ste još dugo s nama. Ja ću dati riječ gospodinu Baru na dvije i pol minute. Izvolite. Hvala vam, predsjednice, na vašoj ljubaznosti, dobroti i fleksibilnosti. Evo, ja imam dva pitanja. Prvo je za gospodina Skipera i tiče se fiktivnih poduzeća. Dakle, što mislite da li je moguće napraviti strože, usvojiti strože zakonodavne mjere, dakle koje su naše mogućnosti kako bismo ograničili te zloporabe fiktivnih poduzeća. Drugo pitanje upućujem gospodinu Barilu. Da li mislite da, je, da je moguće imati tranzicijsko razdoblje, dakle, ako sam dobro razumio, za vas odmor u kabini je apsolutno neprihvatljiv možda bismo s nekim konkretnim e, satnicama i obvezama za države članice e, mogli nešto napraviti ako im se nametne da stvore sigurne parkingi i sve što je potrebno. Dakle, da li mislite da li biste u, po takvim uvjetima mogli dati pristanak i e, eventualno neko tranzicijsko razdoblje za, za kako bi se to ostvarilo? Hvala. Hvala, ovo je zanimljivo pitanje. Dakle, govorit ću nizozemski. Govorim o tome tko, a ne što. Imamo stroga pravila i ako želimo bolje raditi zajedno na europskoj razini i jedan drugoga bolje podržavati te poboljšati kapacitete na nacionalnoj razini, možemo učiniti puno više sa postojećem regulatornim okvirom, no zato je potrebna bolja suradnja. Mi u ETF-u pažljivo slušamo i poslodavce, ako mi dopustite, dobre poslodavce i oni nam kažu, između ostalog, da bi lako mogli uz dobar planning i uz e, dobro dispačiranje se postarati da za to da se vozači vraćaju u svojoj kući, i da se kuće odmaraju. Dakle, jednostavno bi se trebalo bolje organizirati i te tranzicijske faze, ja mislim da nisu dobre ni za koga. Ja ostavim još par sekundi, imam pitanje za gospođu Bertolo. Da li produženje kabotaže, evo imajući na umu ovaj vaš slajd eh, gdje ste dali prikaz negativnih posljedica za unutarnje nacionalno tržište, dakle da li bi tako takav produžetak eh, bio još problematičniji za nacionalna tržišta? Odgovor je apsolutno da, jer čak i sa pravilima iz 2009. nismo mogli suzbiti porast kabotaže i njen, njegov utjecaj na unutarnje tržište. Hvala gospođo Bertelo. Sada se vraćamo na normalan ritam. Gospodin Lundgren, vi govorite u ime gospođe Daniele Ajuto, dakle imate riječ tri minute. Tak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 dobivali vikende za svoju godnost. Ili vi sami htjeli tako živjeti preko vikenda? Ja sam po sjetio jednu takvu prikolicu i tu je neki mali balkon bi jer vi htjeli provesti tako vaš vikend, e, a ne zašto onda ne platite vozačima poštenu plaću kako bi imao mogućnost e, imati neku drugu vrstu komfora. Uh, Moj odgovor je da područje Kalea nije ugodno za vikend, ali nažalost uh, zašto je tamo još uvijek džungla? Dakle, rizik nisu uh, stanice ove benzinske pumpe, a s druge strane ako po sadašnjoj uredbi vozači moraju imati odmor, ne možemo samo tamo stati i onda nastaviti vožnju preko kanala. E, kada je riječ o pravednim plaćama, svi bi voljeli u Mađarskoj zarađivati isto koliko u Švedskoj ili u drugim državama, ali u Europi postoje razlike. To, zato nisam ja kriv, nije kriva Barbara. U našem poduzeću vozači zarađuju neto četiri ili pet puta više od mađarske minimalne plaće. I ako pitate naše vozače, oni su vrlo zadovoljni svojom plaćom. Vous avez plus de questions, monsieur Lundgren? Il reste 30 secondes. Hein? Gospodin Lundgren, imate još 30 sekundi, nemate više pitanja? Fråga till det danska fackföreningen 3F eh, som lider av sam... Imam još jedno pitanje na danski sindikat koji u stvari imaju isti problem koji imamo naši vozači u Švedskoj, dakle članstvo Europskoj unije je bilo plodonosno ili mislite li da je bilo plodonosno za dansku špediciju? Ako sam vas dobro shvatio, pitanje je bilo da li smo kroz članstvo Europskoj uniji vozi više vozila u Danskoj? Ne, da li je bilo dobro za vaš međunarodnu dansku špediciju? Dakle, da li članstvo u Europskoj uniji pokazalo se nečim dobrim? Brzo, jedna rečenica. Da. Da, mislim da što se tiče prijevoznika u Danskoj, da, mislim da oni imaju to pozitivno mišljenje. Ali kao sindikat vam ne mogu reći da smo mi protiv unutarnjeg tržišta, mi nismo ni protiv Europske unije, mi čisto želimo da imamo jasna pravila, dobre radne uvjete i onda je to sve u redu, ne želimo biti robovi. Najljepša hvala gospođo na vas je red, imate tri minute na raspolaganju. Hvala predsjednice. Evo, već sam dobila puno odgovora do sada. Ja imam pitanje za gospodina Pariova. Da li biste bili za to da uvjeti plaća i da se primjenju odmah prvog dana upućivanja i kabotaže s ciljem da se zaštiti radnike. Dakle, ne mislite li da bi bilo pozitivno možda uspostaviti e, pauzu između dvije kabotaže? Da, mi u ETF-u želimo da se provedba odmah e, vodi od prvog dana, kao što je slučaj danas. Dakle, naš prijedlog je dakle, da nakon kabotaže imamo pauzu i da postoji jedinstveno mjesto u Europi kako bi se izbjegavalo dakle, da se deklaracije rade u svakoj državi eh, Europske unije, već bilo bi dobro da imamo jedno jedinstveno referentno mjesto kako bi eh, to olakšalo posao svima i tražimo od poslodavaca, dakle, kada se eh, od stotnu vozila 70 ih je, eh, ih je ispravno, onda više ne treba kontrolirati ponovno tih stotinu eh, kamiona i to smo tražili od komisije i eh, oni to još nisu radili i ne razumijemo zašto su stavili 2034 tu kao godinu kada će se to ostvariti, a ne odmah. Imate li drugih pitanja? Ne, dobro. Prelazimo dalje na gospođu Lukašensku. Izvolite, imate dvije i pol minute. Hvala lijepa. Imam neka pitanja. Dakle, ako se kabotaža uskladi sa direktivom i zaslanim radnicima, onda će vozač bez obzira na svoju državu članice imati istu satnicu. Zašto postoji određen je nedostatak volje da se koristi kabotaža. Francuska plaća privoznim poduzećima iz istočne Europe manje. Zašto se ne plaća francuska satnica? Mislim da tu ne postoji nikakva prepreka. I još nešto, francuski supermarketi poput Auchan preplavljuju evropske zemlje. Jer tu imamo jedno fair tržišno natjecanje i jedno pitanje za gospodina Parila. Vi ste protiv toga da vozači spavaju u kabini, jer trenutno ne postoji postojeća infrastruktura. Može se raditi o opasnoj e, robi Jel bi se vi možda zauzeli za to Hvala na pitanjima, evo, onda ću odgovoriti. Kao prvo, kada bi se u Francuskoj desilo da vozač pod krinkom upućivanja bude manje neto plaćen od francuskog vozača, to znači da je to slučaj prijevare. Dakle, ako dođe do takve situacije, to je slučaj prevare i to ne možemo opravdati. Ja ne mogu porediti proizvode tvrtke šans s vozačima, to nije ista situacija, dakle nemam puno toga reći. No, pitanje je jako ispravno kada govorim, kada se pita ovaj, što, je, što je to što primjenjujemo kada se govori o e, detašmanu, upućivanju radnika. I to je, dakle, nešto što želimo razjasniti nakon sastanka vijeća ministara od 23. listopada. Dakle, kad ovdje ne postoji samo pitanje minimalne plaće, već e, i, i plaćeni odmor e, i tako dalje. Ali vidimo da u svakoj državi koju se to primjenjuje ne primjenjuje se na isti način. I opravdano je to pitanje, to je točka koju treba razjasniti. Tačno. Jedno rečenice, Mi u ETF-u ne protivimo se odboru u kabini kamiona, jer zato što nema dovoljno transportnih infrastruktura, već se mi protivimo tjednom odmoru, zato što mi tako tumačimo pravilo koje je e, e, na sud odveo e, glavni dakle koje je sad na sudu i čekamo odluku. Drugo, rizik, opasnost po robu. Pa to je odgovornost poduzeća. Danas je zabranjeno vozaču raditi za vrijeme odmora, a ako ga se primorava dakle, da čuva robu, to više nije odmor nego rad. I onda bismo imali 90 sati tjednog rada ako primoramo vozača još da pritom čuva robu u kamionu. Hvala, predajem sada riječ gospođi Ajala Sender na dvije i pol minute. Hvala, za gospođu Bertolo imam pitanje. Za, za gospođu koliko su plaćeni vozači, dakle koliko im se plaća za sigurna parkirališna mjesta i za hotele? Prema našoj zajedničkoj kolektivnoj konvenciji imamo eh, naknadu za obroke i uh, od od eh, 56 eura za noć, a onda ovisno o tome da li se radi o doručku ili ručku, drugačiji troškovi, ali mogu vam to pokazati detaljno. i provjeravate da li su oni uistinu i plaćeni, provjeravate njihove hotelske račune ili to jednostavno dio njihove plaće? Ne, to je kolektivna konvencija koja predviđa da se tu sudjel, da tu poslodavac sudjeluje u putnim troškovima, to poduzeća kontroliraju i, inspekcija rada eh, u Francuskoj jer to nije nešto što eh, eh, što otpada na socijalna davanja, dakle jako je kontrolirano. Drugo pitanje. Jeste li vidjeli u ovim slajdovima koje smo mi mogli vidjeti imali smo prikaz dakle vozača po državljanstvu. Imate li neke podatke o europskim vozačima i onima koji nisu iz Europe? Vjerojatno i tu postoji neka razlika ili ih imate sve zajedno? Ne, nismo pravo takvu razliku već po zastavi, odnosno državi poduzeća, a na prvom e, slajdu svi su zajedno bili. Dakle, tu se može raditi o Španjolcima, Ukrajincima, Marokancima, čisto stranci. Ne, ovdje smo govorili o europskim vozačima. Imamo mi puno preciznije slajdove ukoliko želite znati točno kako, e, e, ako to želite znati po državama, možemo vam to dostaviti. Jer Čula sam da kad se vrate vozači mogu su biti izloženi nekakvim trikovima, da je to... Dakle, koje ste vi... Nije me niko pitao o... Je to meni bilo upućeno pitanje? Ne, ne, gospodinu Periju govorimo o vrat... povratku kući. Da, danas u današnjem prijedlogu u prijedlogu koji je sada iznesen, to nije obvezno i ne razumijemo baš najbolje koja je definicija e, domicila. Dakle, to je nešto što se može, na što se može pristati ili ne, ali nije nam jasno kako primorati nekoga da se vrati taj domicil, a istovremeno nakon tri tjedna će se vršiti pritisak na tu osobu i reći joj e, nestane na tjedan dana pa se stvori ponovno nakon tjedan dana i nastavi raditi. Nisam vas pitao. Čisto me je zanimalo vaše mišljenje kad e, se vozači imaju pravo vratiti. Dakle, koje je vaše stajalište tu? Što bi vi htjeli vidjeti u budućnosti? Je li to nešto što bi se trebalo održavate ili postoji određeno pravo, dakle, u pogledu tog povratka? Gospodine, pa evo, jedna rečenica vas. Pa treba uspostaviti sustav, ozbiljan sustav kontrole. Danas nemamo ništa. Merci beaucoup. Nous continuons avec madame... Najviše hvala. Sad nastavljamo s gospođom Foster. Gospodin Foster, imate dvije minute. Uh, hvala lijepa. Ispričavam se panelistima. Nisam mogla čuti e, neke stvari, pa se ispričavam ako ponovim. Da li bi se vi složili kada govorimo o ovom izvješću komisije o pogledu, dakle, uključivanja vozila između 3,5 tone? Ja ne podržavam to da se proširi to, dakle u pogledu uključivanja e, vozača, pogotovo kada vidimo ova manja poduzeća, a isto tako što se tiče e, samih aspekta financija i manjih vozila, pa me zanima ako možete to možda kratko prokomentirati, da li se slažete s mojim stajalištem i da bi neke te stvari trebale ostati onakvima kakve jesu. Hvala. Biću jako precizno apsolutno slažemo. Mi smo za uključivanje e, vozila od e, manje od pol tone u ova pravila, ali uz uvjete koje su lakši od onih koji se zahtijevaju od e, velikih kamiona. Da, mi smo apsolutno za uključivanje tih vozila ispod 3,5 tone, apsolutno smo za to, pa čak i za pristup tržištu, ne treba uopće da e, se ukazuje ikakva tonaža, počeo trenutka da se neko bavi e, međunarodnim transportom, kakva god tonaža bila, mora ga se moći uključiti u profesiju i poštovati pravila koja treba poštovati, a onda možemo raspravljati o tom načinu kako to treba napraviti, ovisno da li se radi o teškom vozilu 40 tona, 40 tona ili 3,5 tone, ali po meni e, nužno je da svi imaju ista pravila. Ja sam govorila o vozilima ispod 3,5 tona, ne 31 tona. Ne znam, možda to ima veze s prijevodom. Hvala na tome. Još nešto kratko. Definicija međunarodnog prijevoza. Da kad govorimo o onim dijelima kada se radi većim sportskim natjecanjima, dakle to je jedan dio komisije da se tu žele bi se određene restrikcije, dakle to bi se moglo izbjeći e, da li se vi slažete s time? Ja želim iskoristiti priliku i reći da se mora doista paziti kada se koriste neke definicije, jer ja ovdje čujem neke stvari s kojima se apsolutno ne slažem. Kada imamo prijevoz iz zemlje A u zemlju B koju izvršava, e, koju organizira zemlja C, tu se po meni ne radi o međunarodnim situacijama gdje se može bilo što raditi. Tu treba poštovati plaću zemlje A ili zemlje B, a to je ono što je jako važno. Dobro, isteklo je vrijeme, izvršao mi je. Nastavljamo. Gospodin Van Wittenberge, imate jednu minutu. Hvala pitanje za gospodina Schipera. Vi ste govorili o razmjeni informacija i da je ona vrlo važna kada govorimo o provedbi zakonodavstva. Dakle, kako izmijeniti prijedlog komisije? Dakle, osim onih pametnih tahografa, možemo li mi uvesti neke dodatke koje bi to mogli poboljšati? Možete nam reći što bi to bilo? Već je postojao prijedlog o registru i ali problem s ovim podacima ovdje je da mi ne govorimo o postojećim e, podacima, već e, podacima koje daju države članice nakon što je netko bio kažnjen e, za nekakvu prijevaru ili sankcioniran i to može predugo trajati. Ja želim ažurirane podatke tako da ja mogu točno ciljati one tvrtke koje se ne drže pravila. Da li se onda slažete s nama da nam je možda potrebna su nam europska rješenja dakle određeni format u pogledu e, šlanja podataka. Da, slažem se. Mislim da bi to bila dobra mogućnost da taj amandman predložimo. Nisam dobro shvatio da li se zalažete za uvođenje, brzo uvođenje inteligentnih, pametnih takografa. Da, što prije moguće, 2019. pa čak i 18. ako je to moguće. Najviše hvala. Sada isto pitanje i za gospodina Lajko iz Barbarosa. Da li se i vi zalažete za brzo uvođenje pametnih tahografa? Ja se potpunosti slažem. Evo, to je dobar zadatak za nas kao zakonodavce da to uzmemo u obzir. Hvala lijepa. Evo, prošle su moje dvije minute. Hvala vam. Gospodine Kor, imate riječ dvije i pol minute. Hvala lijepa gospodin Schiper. Kada govorimo o ilegalnim kabotažnim vožnjama, dakle kako vi to procjenjujete, koje su to brojke, kako možemo ih otkriti, postoje li neka rješenja koja su bliska praksi? Nemam nikakvu predođbu u pogledu tih brojki to bi ovisilo e, o tome kako se nadležna tijela bave time, a mi imamo jako ograničena sredstva i moramo postaviti određene prioritete, to ovisi o tome i o kojoj zemlji govorite i da li je kabotaža nešto o čemu se radi u zemljama Beneluxa. Između zemalja Beneluxa je kabotaža dozvoljena. Dakle, nemamo tu nikakve brojke, ideje e, u pogledu stvarnog problema. Hvala lijepa. Gospodin Parilo, kad bi mogli napraviti jednu listu prioriteta kada govorimo o radnim i socijalnim uvjetima, koje tri glavne mjere za vozače bi bile skroz na vrhu? Prva mjera odmah primijeniti mjeru eh, pametnog eh, tahografa zatim uvođenje nacionalnog registra koji mogu eh, konzultirati sve službe za kontrolu. Eh, prilikom svake kabotaže, eh, deklaracija prije kabotaže u jedinstveno referentno mjesto u Europi, zatim Europska agencija i službena struktura, a ne ECR koji je više manje dobrovoljna struktura, ako dopustite da ih tako nazovem. Dakle, treba uspostaviti alat alate kako bi ima, smo imali pravednu konkurenciju, kako bi se tržišno natjecanje provodilo između svih poduzeća i kako bi e, stvarno radnici imali istu plaću za isti rad u svakom mjestu poštujući svaku zemlju. Dakle, za nas su to brze, hitne, važne mjere. Najljepša hvala. Idemo dalje. Gospođa Anderson, izvolite imate riječ naš stručnjak iz Portugala, čisto što se tiče unajmljenih vozila. Da li vaši članovi obično iznajmljuju, odnosno unajmljuju e, kamione i koje su prednosti toga, zašto, ako to ne čine, zašto to ne čine? Mislite da ove mjere, budući da je to revizija direktive iz 2006. koja dozvoljava veću liberalizaciju od strane državnih država članica, a odnosilo se na tadašnju političku situaciju. Mislite li da bi trebali imati zajedničke standarde, a ne da imamo manje ili više liberalizacije? Sve tvrtke u Portugalu, sve veće tvrtke imaju dakle vozila koja najmlju. Dakle, možete koristiti vlastiti kapital ili koristiti neki drugi način. Na taj način se to može koristiti ponekad i za kabotažu. Liberalizacija u ovom sektoru, uključujući liberalizaciju u pogledu najma vozila za tvrtke koje prevoze vlastita dobra, trebalo bi tu izvršiti reviziju. To znači da oni koji nisu toliko učinkoviti, oni koji obično idu u jednom pravcu prazni, to znači da su oni manje učinkoviti, a vi želite one koji su više učinkoviti. To poboljšava e, situaciju u pogledu e, energije a onda korištenje najmljenih kamiona, dakle to bi moglo možda se povezati dakle sa onim lažnim tvrtkama, sa fiktivnim adresama. Dakle, tu morate paziti, ne želimo previše liberalizacije kad e, govorimo o najmu kamiona, trebamo imati zajednički isti pristup u svim državama članicama. Najviše hvala sada dajem riječ Hvala lijepa, i ako mogu, pitala bih profesora Borovskog. Zahvaljujem na vašoj studiji, to je bilo uistinu vrlo zanimljivo. E, trebamo još probaviti to sve, a čisto da nešto pojasnimo. Govorili ste o državama na periferiji i centru, dakle da, da ovi e, u sredini su više ovako intenzivni što se tiče kapitala, a na periferiji govorite o manjim poduzećima. Što mislite pod ovim periferni, dakle na periferiji, jer kasnije više govorite o istoku. koliko ja znam, vi ste se fokusirali na Poljsku. A kako to onda se može odnositi i na druge zemlje koje nisu središnja Europa? Čisto, dakle, kako ste proveli tu e, studiju? Kako došli do vaših nalaza? Hvala lijepa. U stvari su to bile dvije studije, jedna se odnosila na Poljsku i tu sam rekao, dakle, dao primjer koje bi bile posljedica. Drugo je bila jedna ekonomska studija koja se odnosila na e, cijelu Europsku uniju. Kada govorimo o ovim državama, dakle e, centralno i ovih na istoku, dakle to su manje više države koje se nalaze diljem u Europe. Kada govorimo o ovim periferijem, ne govorim samo o ovih EU 13, već i u 15 gdje je Portugal uključen. Bilo bi, <laughs> dakle, i dobro kad bi Irsku tu uključili, onda bi bilo još više periferno. E, gospodin Vilansen, govorili ste o najboljim mogućim uvjetima života i, i životu u kabini. Kako mi kao zakonodavci možemo to definirati? Možete li nam dati neku ideju što bi to moglo značiti? jer može se tu raditi i o drugačijim stvarima. Dakle, što ste mislili po time? Hvala lijepa. Ljudi koji su aktivni na tržištu rada, oni imaju i svoje obitelji i imaju pravo na tu obitelj. Mislim da je bitno da kao vozač kamiona ne završite na taj način da ste 24 dana na cesti, već da možete ići i doma. Želio sam naglasiti da to vrijeme vožnje i vrijeme odmora ne bi trebalo izmijeniti. Trebamo primijeniti postojeća pravila i morate imati duže razdoblje odmaranja izvan vašeg kamiona i na taj način možete navijeti i vašu obitelj. To bi bilo najbolje. Najpša hvala. Nastavljam, gospodine Ertug, imate riječ na dvije i pol minute. Ja, vielen dank. Ich möchte noch mal eine bih još jedan puta postaviti pitanje e, to gospodinu Lajku. Gospodine Lajko, ovo što ste vi do sada rekli kad ja e, to sada zbrojim, izgleda da mađarski vozači sa mađarskim vozilima e, uz mađarske plaće samo svaka četiri tjedna su prisutni u svojoj domovini odgovorili ste mom kolegi Vanderkampu da vozači redovito obavljaju svoj posao u Njemačkoj i Francuskoj. Ako je tome tako, zašto ne zapošljavate vaše vozače po njemačkim ili francuskim uvjetima? Uh, Možda tu postoje određeni nesporazumi. Ja sam rekao da bi oni trebali imati svoje vrijeme za odmor, dakle nakon svakih devet sati bi se vozač trebao odmoriti, dakle ako je u Kaleu. Ne, ne, ne govorim o njihovom radnom vremenu. Ja samo pokušavam objasniti ukratko ono što ste vi prethodno rekli. Vi ste rekli, mađarski vozači obavljaju svoj posao u Njemačkoj, Francuskoj, i želili ste objasniti da to nije kabotaža. Ako sad slijedim vašu logiku, onda to znači da mađarski vozači po mađarskim standardima voze u Europi i vraćaju se nakon tri tjedna doma u Mađarsku. Ako je tome tako, zašto ne preuzimate onda evropski, njemačko-francuski standard? Dakle, prosjek je onih četiri tjedna najviše, a prosječno vrijeme koje oni provedu u inozemstvu kao mađarski vozači je 2,5 tjedana. Dakle, to je taj prosjek. Tijekom tog putovanja vozači ne prevoze samo, dakle, oni voze diljem Europe, ali to nije kabotaža. Moram vas prekinuti jer ostajem bez vremena. Dakle, standard je mađarski, odnosno standardi koji koriste, ali kažete oni većinom ne rade u Mađarskoj. Mađarski vozači, mađarski kamioni ne rade u Mađarskoj, već tek se nakon tri tjedna vrate. Moje pitanje, ako je tome tako, a to je bila vaša argumentacija, kako objašnjavate je to kabotaža. Ako je tome tako, zašto ne koristite standarde onih zemalja u kojima ti ljudi rade? Dakle, francuski, njemački, švedski. Dobro. Jedino pitanje se postavlja, dakle, koji standard? Jer u tri tjedna prosječni vozač kamiona će doći do gotovo svake zemlje. Dakle, svaki drugi dan su oni u drugoj zemlji. Pokušajte onda shvatiti za vozače ako oni imaju dakle ugovor o radu na svakom jeziku, dobro, to je drugo pitanje. Sad malo idete na birokraciju, ali niste odgovorili što će ovog ključnog pitanja. Evo, možete odgovoriti jednom rečenicom, izvolite. Waiting for the translation. Ah, a, a okay, what the question is, really? Because I... Ne znam koje je pitanje. Pretpostavljam da bi vam treba dati odgovor. Pitajte je opet. Gospođa Revedalon, dvije minute, izvolite. Hvala. Pitanje upućujem gospodinu Borku. Burkovskom, gospodine Burkovski, iznosili nam su studiju o situaciji u Poljskoj. Ja ću vam postaviti pitanje o vozačima u Poljskoj, osobito tiče se karijere tih vozača. Dakle, možete li mi reći koliko traje karijera vozača kamiona pod uvjetima koji su opisani, dakle uz jako kratke odmore, dakle koliko imaju godišnje, plaćeno godišnjeg odmora godišnje što se dešava kada su bolesni, da li poduzeće pokriva troškove i u kojem omjeru, ako da, da li imaju pravo na mirovinu i koja je stopa nesreća na cesti imajući na umu e, visoku satnicu rada, odnosno vožnje e, na tjednoj razini. Imate odgovore na ta pitanja, molim vas. Poljski radnik vozi, a poljske regulacije se primjenjuju. Dakle, sve što pitate je po poljskom zakonu. Mirovina, e, vrijeme odlaska u mirovinu, e, sve što je vezano uz zdravstvenu skrb, dakle to je ono što se primjenjuje na svakog radnika u Poljskoj. Ne mogu vam reći e, točno što u zakonu piše e, jer nisam stručnjak za to, ali e, vozači imaju jednako kao i svi drugi radnici. Čekajte, ispričavam se gospodine. Ako mi kažete da su prava vozača ista kao i prava drugih radnika u Poljskoj koje je radno vremena, koje je radno vrijeme, tjedno radno vrijeme u Poljskoj i da li je ono isto za vozača kao i za e, svakog drugog radnika u Poljskoj i da li imaju vrijeme odmora e, vozači u Poljskoj vozači u Poljskoj i vozači u Europskoj uniji e, rade po pravilima koja su propisana uredbama Europske unije. Vi ste pitali o mirovini i drugim stvarima, a to je ono što uređuje poljski zakon. Eto, žao mi je što vam ne mogu detaljnije odgovoriti na ovo pitanje. Sada ćemo saslušati Europsku komisiju, gospodine Dežo, želim dobar dan. Izvolite, imate tri minute na raspolaganju. Dobar dan, predsjednice. ću jako kratak, jer ovdje smo došli danas da saslušamo predstavnike sektora. Dakle, bit ću kratak, imam pet elemenata. Prvo koliko sam... Možete govoriti francuski, nije vam zabranjeno, znate. Prije nego što damo pravni prijedlog, uvijek sve razmotrimo, ali u nekom trenutku treba dati prijedlog. E, mi smo 31.5. u komisiji e, dali prijedlog kako bi mogao početi e, rad u vijeću i u parlamentu, ali nismo imali samo javne konsultacije, već smo organizirali i konferencije. Ne mogu izbrojati broj sastanaka s dionicima koje smo održali. A drugo, a to će zadovoljiti gospodina Van der Kampa, kad je riječ o digitalizaciji, što je sigurno neophodno ne samo da se poboljšaju kontrole, već i da se smanji opterećenje kontrole. Mi smo stoga izradili uredbu o tahografu i želimo ECMR uvesti ali ako možemo poboljšati prijedlog komisije i učiniti nešto više, komisija je svakako spremna surađivati s parlamentom i ne vidim zašto vijeće ne bi e, radilo na isti način. A zatim e, trošak e, za sektor, to je jako važno, prijedlozi moraju biti proporcionalni i uravnoteženi uravnoteženi. Rekao bih da je trošak na unutarnjem e, tržištu doista važan, ali jako je teško e, postići ravnotežu sa drugim ciljema, to je poboljšati socijalne uvjete za vozače. Kada je riječ o troškovima za sektor, ja bih se pozvao na e, direktivu o izaslanim radnicama o kojoj je puno bilo riječi danas i mi e, smo uveli konkretna pravila da bi se e, te mjere prilagodile mobilnoj prirodi ovog sektora. Četvrto, u prijedlogu komisije nema ništa o agencijama, ali vi ste svjesni da je predsjednik Juncker najavio u svom govoru o stanju Unije da će u nekom trenutku biti osnovana Europska agencija za rad. Naše kolege u općoj u glavnoj upravi za zapošljavanje rade na tome i oni aktivno sudjeluju u pripremi ovog prijedloga. Stoga mi u e, općoj glavnoj upravi MUV e, smatramo da je to e, velika šansa. I odgovorio bih gospodinu Lunghedu da li Europsku uniju trebamo smatrati katastrofom za čitav prijevozni sektor. Ja bih rekao da to nije katastrofe, već upravo suprotno Evropska unija e, dakle da nema Evropske unije bilo bi granice, bilo bi čekanja na granicama, e, bilo bi e, puno toga i mi smatramo e, da je unutarnje tržište uspješno i da taj uspjeh moramo sačuvati, ali to unutarnje tržište treba imati e, snažnu socijalnu dimenziju. Hvala. Ah, Najprej hvala gospodinu Hvala vam dragi kolege na kvalitetnoj današnjoj raspravi. Bio veliki doprinos našem radu o paketu mobilnosti. jak sam zadovoljna što smo mogli saslušati vaše mišljenje glede svih ovih jako važnih pitanja. Htio bih doista da zaplješćete našim stručnacima i svim onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi više od dva sata. E... Čestitam vam i nastavljamo s radom jer sutra u 9.30 imat ćemo drugi panel o cestovnim pristojbama. Najljepša hvala svima na vašoj pozornosti, a sada ćemo napraviti stanku od 7 minuta i onda nastavljamo sa sastankom koordinatora. Najljepša hvala, dakle nastavljamo s radom za 7 minuta.